Good morning everybody. Um, Dobro jutro svima. Lijepo vidjeti mnogo ljudi na sastanku. Pozdravila bih naše međunarodne goste koji su evo, došli na naš današnji sastanak. Tu su i naši kolege iz Odbora za kulturu, Odbora za ljudska prava i drugi gosti. Htjela bih razgovarati o ovom pitanju, dakle koji se tiče ukradenih e, umjetnina. Želimo se osigurati u povrat ovih umjetnina vlasnicima. Imamo jako malo vremena za ovo, jako smo određeni dakle našom e, satnicom. Dakle, ovo je saslušanje dolazi u, nakon 21 godine od usvajanja vašingtonskih načela. Imamo dakle načelo broj 8 Vašingtonske konferencije koji se bavi umjetninama koje su konfiscirali nacisti tijekom drugog svjetskog rata. Također imamo izjavu iz Terezina, ona se također vas bavi restitucijom umjetničkih eh, dijela. Riječ je o utemeljenju temeljnog e, moralnog e, načela da se imovina koja je otuđena od strane nacista i njihovih e, saveznika mora vratiti dakle pravim vlasnicima odnosno moraju se potražiti odgovarajuća rješenja, pravedna rješenja za tu situaciju. Trenutno ne postoje standardni postupci koji se bave ovom vrstom zahtjeva za povratom. Ovi se postupci razlikuju od zemlje do zemlje, pa čak i se razlikuju i među određenim muzejima u istoj zemlji. Nema dakle niti standardne definicije gubitka. Mi smo organizirali ovo saslušanje nakon što smo još u siječnju ove godine se bavili, odnosno donijeli smo rezoluciju u parlamentu koja se bavi prekograničnim zahtjevima za povrat umjetnina i umjetničkih dobara koji su ukradeni tijekom rata. Izradili smo dakle izvješće na vlastitu inicijativu gdje smo istaknuli potrebu donošenja odgovarajućeg zakonodavstva koje će se baviti ovim trenutno ovom trenutno postojećom prazninom. Žrtve na taj način trebaju moći pronaći ukradena dijela ili biti obeštećeni zaista. Ovo obuhvaća dakle i promicanje dobrih praksi u trgovini umjetninama. Nacisti su ukrali milijune umjetničkih predmeta, ne samo židovskim obiteljima i organizacijama. Imamo to obuhvaća knjige, predmete, arhive, umjetnička dijela, slike, kipove. Govori se od, o više od 600 tisuća umjetničkih dijela koje još uvijek nedostaju. Međutim, ova brojka možda i nije točna. Ove bi definicije trebale obuhvatiti i one umjetnine koje su ukrali vojnici Crvene armije. Nažalost, ratne aktivnosti su često popraćene krađom umjetničkih dijela. Sada bih dala riječ gospodinu Slobodi koji je mm, bio u prethodnom sazivu predsjednik ovog odbora i on nam izrađuje upravo izvješće odbora koje se tiče prekograničnih zahtjeva za povratom umjetničkih djela. Dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što mogu sudjelovati u današnjoj raspravi. Ja izrađujem dakle izvješće na koje se bavi povratom imovine i ovdje bih sam da bih vam dao nekoliko uvodnih riječi. Kao što je predsjednica već rekla, prošla su dva desetljeća kad su 44 države poduprle takozvana Washingtonska načela. Riječ je o povratu konfiscirane umjetnina od e, nacističkog režima. Dakle, ove zemlje su se složile da primjene ova načela. Njemačka i ostale zemlje slijede usvojena načela. Jedino je Austrija to uvrstila u svoje zakonodavstvo. U 2003. smo imali inicijativu parlamenta kojom se analizirao pravni okvir slobodnog, slobode kretanja vezano uz unutarnje tržište, dakle kretanja e, dobara e, kojima se dovodi u pitanje porijeklo. Mi smo se tada suočili sa velikim teškoćama, dakle vezano uz zahtjeve pojedinaca koji još uvijek traže umjetnička dijela koja su nestala tijekom drugog svjetskog rata. Od tada se nešto i dogodilo. Vi ste već e, spomenuli rezoluciju Europskog parlamenta koja je u međuvremenu donesena. Također valja spomenuti da smo u svibnju 2000 da je u svibnju ove godine dakle, komisija istaknula da Europska unija treba razviti rješenja kojima bi trgovinu umjetnina učinila transparentnijom. Dakle, riječ je o potrebi istraživanja porijekla te imovine te registracije transakcija. Pritom možemo koristiti digitalne tehnologije koje su nam na raspolaganju, njih možemo koristiti također da bismo evidentirali eventualne umjetnine koje smo doveli u vezu sa krađom koju su počinili nacisti. A međutim, s kojim se pravnim problemima suočavamo? Upravo ćemo zato o tim pitanjima danas održati saslušanje. Tu je konflikt različitih zakonskih eh, odredbi, razdoblje zastare i tako dalje. Također u ovom području se sa problemima osim pojedinaca suočavaju i vlade, zato što brojne ove situacije imaju prekograničnu eh, dimenziju. Te to izaziva frustracije. Ja smatram da je došlo vrijeme da se pozabavimo sa onime što do sad nismo poduzeli, dakle mislim pritom i na zakonodavstvo i na europsku institucionalnu pomoć u ovom području. To dugujemo onima kojima su ukradena umjetnička djela, dugujemo toj vlastitoj savjesti. Ne smijemo zaboraviti da umjetnička djela nisu krali samo nacisti i ne samo tijekom drugog svjetskog rata. Ovaj fenomen se nastavlja i danas u brojnim ratnim sukobima i ratovima E, diljem svijeta, u Iraku, u Siriji, ali i na Krimu nakon što je okupiran od strane Rusije. Hvala lijepo. Hvala. Sada prelazimo na razgovora sa našim gostima. Imaćemo danas tri panela. Prvi se bavi povratom ukradene, ukradenih umjetnina u drugom svjetskom ratu. Potom drugi panel će se baviti zajedničkim zakonodavnim okvirom. U svakom panelu ćemo imati jednog moderatora. Sada dajem riječ Merion Valsman. Ona je moja zamjenica u odboru Juri. vam, dame i gospodo, dozvolite da vas pozdravim. Hvala gospodinu Svobodi. E, isto tako vama želim uistinu zahvaliti na izradi same rezolucije, a i zapravo sve u smislu rezolucije što smo se i našli ovdje i što e, kročimo ovim putem i dalje. Dozvolite da, da vam se obratim u ovom panelu na svom materinjem jeziku. Prije svega želim se zahvaliti šestero stručnjaka panela koji se koje želimo pozdraviti ovdje i sa svojim izlaganjima će isto tako nastaviti svoje djelovanje, a isto tako i da pružiti nam uvida u svoje e, osobne uvide u ovu stručnu temu. Samo jedan sat nam stoji, nažalost, na raspolaganju za ovaj prvi panel i ja bih vas isto tako žela zamoliti da se doista ograničite na pet minuta, jer želimo isto tako imati priliku postavljati pitanja i davati odgovore i stoga bismo eh, željeli da pola sata imate za prezentacije, a onda još pola sata, 20 minuta i za e, pitanja i odgovore. Dozvolite da na prvom mjestu e, da započnem sa prvom e, dakle, zagateljicom. Ja dolazim iz Turingena, iz Savezne pokrajine, ali isto tako osobno sam povezana s ovom teme jer iz dvorcu Friedensteinu goti otprilike 150 umjetničkih tijela slika, 20 umjetničkih tijela dijela umjetnika Granaha, a isto tako imamo i katalog nestalih umjetnina i za koje imamo isto tako podatke o provenijenci Kada je riječ o licitacijama, legalnoj prodaji, to nije moguće bez ovih podataka, ali to samo opisuje jedan dio same problematike. Vidite da sam osobno e, povezana i sa ovom tematikom i problematikom o kojoj ćemo danas raspravljati. Prva panelistica, gospođe Palinberde. Perinjo, koja je pravunuka e, dakle, kolekcionara Jules Strausa, koji je umro 1943. godine, isto tako koji je bio uzor mnogim kolekcionarima u prvoj polovici 20. stoljeća kao E, dakle spisateljica, a isto tako scenaristica i profesorica za kreativno pisanje. Ona zapravo je uzla u povijesnu, obiteljsku i umjetničku istraživanje e, dakle ovih tragova svog djeda, a isto tako pokušava e, povratiti jedno umjetničko dijelo svoga djeda. Izvolite, imate riječ. Je vous remercie beaucoup.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 Hvala lijepa, ja ću vam se obratiti na francuskom jeziku, sigurno sam da to nije nikakav problem i želim se zahvaliti na o ljubaznoj, e, dakle na ljubaznom pozdravu. Nisam istraživačica u tom pogledu, nemam nikakvih profesionalnih orijentacija, ali prije tri godine započela sam istraživati. Rado bih vas izvijestila o e, istragama, o restitucijskim nastojanjima e, sa jednim njemačkim muzejom. Govorit ću vam o problemima na koje sam naišla i kako sam uopće pronašla ovu sliku koja je pripadala mom pradjetu i koji je zapravo ostao bez slike u e, dakle, drugom svjetskom ratu. Dakle, radi se o slici od Nikola de Faržiljera iz 18. stoljeća. Radi se o jednom portretu. Ja sam otišla na internet i kada sam e, samo e, upisala ime, e, Štros, odmah sam našla ime ovoj slike. Dakle, bez tog internetskog sajta ne bih nikada pronašla tu sliku. Dakle, to je ono što mi je pomoglo. Dakle, ta slika, to umjetničko djelo. Pronađena je 1973. u Istočnom Berlinu u sefu e, banke. E, muzej je znao otkud dolazi slika, međutim sve to nije bilo jako detaljno, tako da sam ja sama to potražila u e, centru arhiva u Parizu i onda sam to podijelila s jednom osobom iz muzeja ta saznanja ja sam dakle sama obavila taj dio posla i otišla sam e, i ja osobno u Dresden i tamo sam rekla o čemu se radi. To nije bilo baš lako. Ja sam imala osjećaj da se moram pravdati. E, na primjer, trebalo je e, da opišem koja, koji su zakoni, statuti koji su postojali protiv židova tijekom drugog svjetskog rata. E, kako bih e, opisala u kakvim uvjetima je e, oduzeta ta slika. Dakle, nije lako o tome govoriti, to je traumatično iskustvo jer radilo se o mojoj obitelji. To je, bila, to je bio prvi slučaj za ta, u tom muzeju gdje su nacisti opljačkali dijelo. E, ja sam se u Pariz, tamo sam omogućila e, da se e, dakle sve provjeri. Muzej je priznao da se radilo o dakle ukradenom dijelu i moram reći da su muzeji jako dobro surađivali, jako dobro smo razmjenjivali informacije i međutim ne smijemo zaboraviti da sam ja ta koja je donijela dokaze i koja ih je pronašla. Međutim, što se tiče e, samog postupka donošenja odluka i e, restitucije, o tome za sada još ništa ne znam. E, muzej mi ništa o tome nije rekao. Ja nisam nikakvo, nikakvih informacija imala o tome tko će odnijeti odluku, kakva će biti odluka, koji su kriteriji za donošenje odluke i koliko će sve to skupa trajati. Dakle, otprilike nakon više od godinu dana ja sam preko francuske diplomacije i e, preko vrlo visokih državnih tijela pokušala razumjeti što se događa i pokušala e, ubrzati cijeli postupak. Muzej e, mi je odgovorio da je, da je utvrđeno činjenično stanje o dakle, umjetničkom dijelu koje je ukradeno, ali da je to početak svega toga, cijelo tog postupka. Ja nisam imala odvjetnika, bila sam sama, imala sam e, tu sreću da sam mogla provesti dosta vremena e, istražujući arhive. Ne tražim e, pomoć, ali evo, stvarno sam u situaciji u kojoj bi samo Kafka još mogao smisliti. Nemam pojma tko odlučuje o čemu i koji su rokovi za donošenje odluka. I ne znam kome se obratiti. Dakle, nitko mi nije kada reći kako se stvari odvijaju i kako se sve to rješava. Dakle, pozitivno, da rezimiram, postoji taj e, internetski sajt E, o porijeklu umjetničkih dijela i to mi je omogućilo da pronađem ovu sliku. Arhive su otvorene svima, pa ja e, kao laik sam mogla doći do tih informacija. E, svi, sva ta služba muzeja je bila stvarno kompetentna i poštena i to je pozitivno, ali ono što nije pozitivno to je što cijeli postupak jednostavno nije transparentan, jasan, nije jasan i ne znamo koji su rokovi za rješavanje cijele stvari. I administrativno je političko govoreći, a i e, države vrlo ograničeno surađuju po tom pitanju. Ja vam... Hvala vam lijepa na na vašem izlaganju. Sada bih se osvrnula na drugu panelistice, gospođan Weber, koja je osnivačica i supredsjedateljica Komisije za otetu opljačkanu umjetnost u Europi, međunarodno zastupanje, isto tako i stručno i za opće dobro koje surađuje sa vladama, muzejima, bibliotekama i koja isto tako pregovara oko smjernica za povratom i postupcima povrata. Komisija je ostvarila e, povrat e, preko 3500 umjetnosti umjetničkih tijela. Izvolite, imate pet minuta za svoje izlaganje.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 Hvala vam lijepa. Prije 21 godinu, 1998. 26 EU članica su potpisali vašinska načela o konficiranom o nacista kako bi se identificirala oteta umjetnost, e, objavilo to te isto tako omogućilo isto tako i pravno i pravično rješenja za žrtve nacizma. 10 godina, prije 10 godina, 2009. godine, 28 članica Europske unije su pristupili Trzinskoj deklaraciji, isto tako potvrdili vašinske načela a isto tako što znači da pravo i pravično vraćanje žrtvama i njihovim nasljednicima jeste pravo. Usprkos tih obećanja, samo pet zemalja Europske unije su objavili svoje kolekcije otete e, umjetnosti, a samo pet država članica Europske unije imaju postupak koji je definiran, e, samo četiri imaju isto tako mogućnost povrata iz javnih e, kolekcija. Usprkos svih tih objava, obitelji ne mogu pronaći otetu umjetnost 90% onoga što traže još uvijek je nestalo. Ako je ne mogu pronaći, ako nemamo zakonodavni i e, zakonski okvir ko će odlučiti kako vratiti umjetničke predmete većina vlada ili ne žele načela restitucije ili nemaju jasna pravila kako to učiniti. Pa čak i ako imate proces na nacionalnoj razini, e, sama rješenja koja bi bila pravična i pravedna nisu na raspolaganju. Nizozemska e, želi zaštititi muzeje e, od povrata imovine. Interes muzeja jest sam suprotni interesa samog tražitelja povrata, a isto tako i muzej će u tom slučaju, ako je interes veći, zadržati ovo djeluje, nema postupka, niti ima definirano zapravo samo žalbe. Dvije od pet država, Velika Britanija i Nizozemska, postavljaju pitanje da li e, se može povratiti ova umjetnost e, i to e, za generacije koje su dvije ili tri generacije udaljene od originalnog vlasnika. Većina zemalja poput Francuske imaju isto tako i mogućnost e, neutuđenja umjetnosti, a muzeji ne žele da se takva situacija ne promjene. Upravo situacija takva jest da muzej odlučuje o svemu. E, nacionalni pomenu u Njemačkoj vrijedi samo za drugostupanske odluke. Nije riječ o restituciji ili da li će se on dogoditi ili ne. Za Europu to nije neobičajeno, međutim to je jedna neobična pravda jer zapravo posjednik e, otete umjetničkog dijela ima mogućnost odlučivati što će s njim učiniti. E, privatne kolekcije, kada je riječ o otetoj umjetnosti, zapravo je male šanse da ikada dođete na njih u čitavoj Europske unije. Ne postoji zakonska osnova da se privatne institucije ili e, privatnici uopće bave povratom, a isto tako i da se ta tema započne u europskim zemljama, e, mogu je prodavati bez ikakvih zakonskih reperkusija. Kristis i Sortepis, e, koji su izuzeci, većina austrijskih kuća zapravo ni ne odgovaraju na pitanje o umjetničkim predmetima. Sam rezultat da 75 godina nakon kraja rata, a isto tako je reč o otetoj umjetnosti, e, sve skupa je jedan važnijih faktora u mogućnosti da obitelj uopće dođe do pravde. U čitavoj Europi ne postoji standardizirani proces da bi se upravo uputio zahtjev za povratom, ne postoje nikakvi standardizirani e, pravni lijekovi, niti postoje bilo kakve mogućnosti da se neke stvari odvije u jednoj zemlji, a budu odbijene u nekoj drugoj zemlji. za institucije u, slučaju dakle, otimanja imaju različite e, rješenja. To je nepravedno, a i kada god imate i situaciju o neospornim primjerima. Evo nekoliko primjera. Ovo je pet od 135 starih majstora koji su vraćeni 2003. Češka republika ih je vratila unucima e, ubijenog vlasnika. Ovo je 10 od 78 slika starih majstora u Češkoj nacionalnoj galeriji koje se neće vratiti zato što Češki zakon o povratu e, imovine e, to ne omogućuje sami vlasnici jer postoji samo nasljednici iz trećeg reda. 1947. godine e, češki granički zakon to nije omogućio, a i današnji češki zakon to ne omogućuje. Neke vlade uopće ne žele povrati imovine primjer iz Italije. Ovo je slika koja je oteta u Austriji 1937. a sada se nalazi u muzeju na sjeveru Italije. Ovo je primjer iz Francuske, e, nalazi se sada u muzeju u Milanu. Muzeji zapravo ne osporavaju da je riječ o otetim dijelima, oni čak i objavljuju imena vlasnika u katalozima, ali ne žele vratiti otetu umjetnost, niti će to učiniti Poljska. Ovo je, dakle, slika iz 1939. Nacionalnog muzeja u Poznanu, e, priznaje se da je to nacistička otimačina koja se dogodila s ovom slikom, međutim obitelj ne može dobiti povrat eh, ove slike. Što muzej čine sa pravom na povrat? Eh, ove slike 1941. godine koja se nalazi u Njemačkom muzeju koja zapravo jesti stis eh, posudba iz privatne fondacije ne postoji nikakva zakonska osnova da je se vrati. Ovo je isto tako jedna slika iz Njemačkog muzeja koja je oteta u nizasnog 1941. godine, ali eh, vraćena je uz obrazženje da postoje moralne osnove za to. Što je, kakva je riječ sa privatnim kolekcionarima? Ovo je slika oteta 1941. u Beču, eh, stari majstor koji je trgovac starih majstora iz Londona koji je na svojoj web stranici objavio, ali nije objavio pravu provenijenciju same slike. Ovo isto tako slika iste autorske obitelji. Prošle godine austrijska kuća u Beću uopće nije žela razgovarati jer su kazali da nemaju nikakvu zakonsku osnovu da to čine. Ovo je slika koja je oteta isto tako jednoj bečkoj obitelji i koja je pronađena isto tako ovog listopada u Beću prije šest tjedana e, i sam e, prodavatelj i austrijska kuća su e, dogovorili se oko povrata koja će biti vraćena obitelji do Božića. Sadašnja situacija je zapravo igra ruleta koja stvara e, stresne situacije i za samog tražitelja povrata, a to se događa s desetljećima. Nema nikakve konzistentnosti, nema transparentnosti, nema nikakvih pravičnih procesa, niti pravnog lijeka, niti bilo kakve uračunljivosti u sam ishod. Sama pravda nije izbalansirana, zapravo i e, posjednik e, odete umjetnosti e, treba ispuniti svoje uvjete. To nije koncepcija pravnih pitanja u Europskoj uniji. Europska unija želi stvoriti treba stvoriti europske standarde i zakone. Sadašnja situacija koja se mora omogućiti svim žrtvama nacističkog režima. Vi iz Europske unije imate upravo mogućnost i moć da to učinite. Hvala lijepa, hvala i na ovom vrlo realnom prikazu e, situacije, a sada želim e, prijeći na trećeg referenta, tako Dibic, od 2016. godine generalni direktor X muzeja u Amsterdamu, u Nizozemskoj, prije toga bio je direktor dakle, odjela za stare majstore kod Kriste u Londonu. Gospodin Dibic će nam predstaviti perspektivu muzeja, a i gledanje na ovo pitanje i molila bih vas isto tako da poštujete ovo vrijeme koje smo odredili za pet minuta. Hvala lijepa. Što ne, Tam i gospodo, obratit ću vam se na engleskom jeziku, a u ime Riks muzeja, e, jedan od velikih evropskih muzeja, mi ne bismo trebali zaboraviti horor holokausta koji se dogodio, holokaust koji je zapravo dio europske povijesti a isto tako dio holokausta je bilo sustavno e, otimanje e, e, dakle predmeta, umjetničkih predmeta ljudima i isto tako izbjegavanje njihovo identificirani. Muzeje čine se da imaju ključnu ulogu u ovom nezaboravljanju ovih događaja. Muzeje isto tako bi trebali stalno istraživati prošlost, isto tako istraživati i predmete svojih e, kolekcija, a isto tako i ova istraživanja podijeliti s javnošću. To istraživanje koje neće imati svog kraja jer nikada ne bismo smjeli zaboraviti sve što se dogodili dio ovog istraživanja jest i pravo na povrat samim vlasnicima. Muzeji postoje upravo zato kako bi održali sjećanje. Oni su e, kolektivna memorija čovečanstva, a isto tako i evropska memorija koja e, pričaju osobne priče dionika, a dio ovih e, osobnih priča su upravo osobne priče drugog svjetskog rata. Riks muzejom e, ima sedam istraživača, odnosno e, stručnjaka koji se e, bave istraživanjem provenijencije samih umjetničkih dijela i koji zapravo žele ukazati na prošlost upravo za razdoblje 1933. do 2012. godine oko 100.000 umjetničkih objekata kroz koje prolazimo vrlo sustavno i koje kada imamo rezultate objavljujemo rezultate online o svemu što pronađemo. To je jako važno kako bismo e, upravo temu koju moramo zajednički obuhvatiti zajedno sa vlasnicima umjetničkih dijela i koje moramo istraživati zajedno s njima. Ne samo da ih trebamo istražiti, već isto tako trebamo e, organizirati organizirati i e, izložbe moramo sve skupa objaviti kako ne bismo zaboravili na horore drugog svjetskog rata. Hvala lijepa, hvala no, iz ove perspektive koju ste nam prikazali za strane muzeja, sada bih željela e, prijeći na četvrtog stručnjaka i pozvati Richard Aronović koji je 1997. kao specijalist za impresionizam i modernu umjetnost prešao u Sotheby's i 2003. godine preuzeo poziciju direktora i voditelja kuratora Ben Uri galerije Londonskog eh, židovskog umjetničkog muzeja. European Head of Restitution e, vratio se 2006. godine u Sotheby's na ovu funkciju i stručnjak je za istraživanje provenjencije i to za razdoblje 1933. 1945 Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Ja se bavim pitanjem porijekla u aukcijskoj kući Sotebis vodim tim koji se time bavi i osnovan je 1997. Ja sam povjesničar umjetnosti, iako sam evo ovdje pred vama, pred pravnim odborom, želim naglasiti da nisam pravnik. Danas ću vam govoriti o odnosima, dakle, u dakle, o načinima postupanja s umjetničkim dijelima koji su kradeni između 1933. i 1945. Ali prije toga bih vam rekao nekoliko riječi o porijeklu umjetničkih dijela i čime se zapravo bavimo kolege i ja. Desetljećima, ako ne i stoljećima prije nego što su objavljeni, objavljena načela, dakle, Vašingtonske, Vašingtonske konvencije, kada smo istraživali porijeklo imovine bavili smo se dvama pristupima. Dakle, rješavali smo pitanje autorstva i atribucije. Morali ste dokazati dakle, provenjenciju umjetničkog dijela i onda se određivala komercijalna vrijednost. Potom se tome dodavalo dakle, jedna nijansa e, porijekla koja je bila poprilično glamorozna ili slavna ili čak ako ne i e, kraljevska kako bi se ovaj e, predmet bolje prodavao. Od 1998. pristup istraživanju porijekla se s dubokom mijenja, dakle on je u potpunosti drugačiji od onoga koji sam upravo opisao. Danas se uspostavlja dakle lanac vlasništva, naročito za dijela za razdoblje od 1933. do 45. i to na, na iscrpan e, način. To se je često nemoguće učiniti zato što više ne postoje dokumenti koji bi nam omogućili da rekonstruiramo vlasništva nad određenim umjetničkim djelom. I unatoč tim teškoćama mi nekad uspijemo pripisati porijeklo umjetninama koje stavljamo na tržište. Na taj način isključujemo moguće zahtjeve koji se bave umjetničkim dijelima koje su ukradena u razdoblju od 1933. do 1945. pet 2000 19. jedan vlasnik umjetničkog dijela koje je dovedeno u vezu sa nacističkom konfiskacijom ne može dakle bi se smatrati počiniteljem takvog dijela. Međutim, sa vlasništvom tih dijela je povezan čitav set složenih moralnih i etičkih pitanja. Ovaj vlasnik je bio kupio to umjetničko djelo daleko prije nego li su stupili na snagu, dakle principi iz Vašingtonske konvencije. On uopće nije znao za tu složenu povijest tog umjetničkog dijela. A to on je, ta osoba je kupila to umjetničko djelo, došla dakle u posjed, nije znala njegovu povijest. Odvjetnici bi to opisali kao kupovinu u dobroj vjeri. Međutim, takvi vlasnici se odjednom nalaze u situaciji koja izaziva zabrinutost e, i stres. Dakle, odjednom ih se optužuje za nekakvo sučesništvo u nekakvom e, kaznenom dijelu koje je počinjeno prije 75 godina. I to su sve situacije s kojima se ja susrećem u svom svakodnevnom radu u Sotepisu. S obzirom na vrijeme koje je proteklo od kad su ta kaznena djela počinjena. Nalazimo se u situaciji da u EU nemamo standardni postupak kojim se rješava ovo pitanje, nemamo čak ni pravnu osnovu kojim bi žrtve mogle tražiti dakle, kompenzaciju zbog gubitka ovih umjetničkih djela. Međutim, načela koje su nam na raspolaganju nam da zadaju etički okvir unutar kojeg možemo potražiti rješenje spora. Ovdje se možemo osloniti na dobru volju dakle, trenutnih vlasnika koja bi mogla značiti postizanje sporazuma sa oštećenom stranom. Vrlo su rijetki slučajevi kada današnji vlasnici tih dijela ne žele sudjelovati u rješavanju. Dakle, ove sporove govorimo privatnim vlasnicima. Oni poštuju vašingtonska načela kada se zahtjevi mogu dakle, pravno dokazati kada su dokumentirani. Hvala na vašem izlaganju. A sada bih e, žela pozvati petog panelistu. Pozdravljam gospodina Žeroma Benezeha. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše prezime. Gospodin Benezeh je vodeći državni dužnosnik e, u uredu francuskog premijera od 2014. E, godine direktore komisije za obeštećivanja žrtava e, dakle, otetih dijela, a koje se isto tako proistekli e, tijekom okupacije i kada su važili antisemitski zakoni. Hvala lijepo damo i gospode. Zahvaljujem na pozivu. To pokazuje u kolikoj mjeri e, poštujete inicijativu pet zemalja, Austrija, Francuska, Ujedna Kraljevina, Nizozemska Njemačka, pet zemalja koje svake imaju upravu koja se bavi upravo traženjem i restitucijom e, umjetničkih dijela koje su e, za vrijeme nacizma ukrađene. Dakle, komisija ovih zemalja imamo jednu u Njemačkoj, u Austriji, u Francuskoj e, te E, u Nizozemskoj i e, u Velikoj Britaniji. Dakle, svi ovi odbori e, su se udružili u jednu mrežu kako bi se zajednički borili protiv e, e, borili za e, restituciju takvih dijela i dijelile informacije. Naravno da to nije lako, radi se o stvarima koje su nacionalna pitanja, radi se o povijesti svakih od tih zemalja i o povijesti i memoriji cijelog jednog naroda i različitih naroda. Kao prvo reći ću vam nešto o tome kako je nastala nastala ova mreža i e, kako, e, je, e, kako smo djelovali posljednjih godinu dana. Dakle, počeli smo sa konferencijom koja se održala u Londonu 2017. godine koja je tijekom dakle te konferencije e, došlo je do želje da e, počnemo doista djelovati e, što se tiče ukradenih djela. Dakle, što se izmijenilo u Londonu? Kao prvo, 20 godina nakon Washingtonske deklaracije, puno toga je učinjeno, ali puno toga još treba učiniti. Žrtve nestaju, a obećanje nije ispunjeno, nije nađeno fair and just solution, e, dakle e, pravedno e, i pravo rješenje po onome što je rekla deklaracija iz Washingtona. Ono što se promijenilo to je da znamo da se radi o vrlo dugom traženju, o vrlo dugom postupku i potrebno je da se udruže zemlje kako bi se to pronašlo, kako bi se pronašla dijela. Dijela se nalaze u različitim zemljama u cijelom svijetu i e, neka umjetnička dijela zapravo su na tržištu već 40 godina. E, tako da se mogu pronaći i u muzejima i u bibliotekama i e, kod privatnih osoba. Dakle, britanska vlada je ovom, svom tijelu Spoilation Advisory Panel dala misiju da osmisli akcijski plan i e, tih pet e, odbora su e, se spojila u mrežu kako bi osmislila ovaj akcijski plan. Naravno da se ovdje ne radi o dodatnoj birokraciji. Francuski odbor CIVS postoje već 20 godina, ima svoje stalno tajnište koje je osnovano 2019 E, e, godine e, Austrijski odbor će preuzeti tajništvo 2020. godine i upravo taj, to centralno tijelo koordinira rad svih tih odbora. E, dakle, odbor e, postoji e, već, ti odbori postoje već neko vrijeme i dosta toga smo postigli. Kao prvo, što se tiče tumačenja vašingtonskih načela, trebamo e, objasniti obiteljima i žrtvama e, kakva su njihova prava. Imamo e, jedan vodič koji smo objavili i tu pokazujemo kako djeluju ta, ti odbori, što je, u čemu se sastoje razlike između načina funkcioniranja različitih odbora. Taj vodič će sigurno inspirirati i nove druge smjernice i vodiče. Nadalje imamo jednu jedan newsletter, e, drugim riječima vijesti o novostima što se tiče djelovanja mreže e, i e, ovdje povezujemo različite djelatnike iz, i aktere iz tržišta umjetnina. 15. studenog u Parizu je održana jedna konferencija kako bi e, smo se bavili upravo e, traženjem takvih e, dijela i radi se o promociji onoga što čini mreža jer ovakvom, ovakvim umrežavanjem imamo učinkoviti rad nacionalnih odbora e, digitalizaciju e, resursa i informacija podje, e, sami istraživači su podijeljeni i sve to omogućuje bolji uspjeh naših misija traženja takvih nestalih umjetničkih djela. Hvala lijepa. Hvala lijepa na vašem izlaganju, hvala isto tako i na ovim smjernicama koje ste nam donijeli. Svatko može uzeti primjerak samih smjernica. Sada sam željela e, napraviti prilaz prema Agnes Prestegi, ali tragična situacija. E, željeznica je pregazila bou i vlak je kasnio, to se izuzetno rijetko događa. E, spriječena je da nam dođe na vrijeme. Nadamo se da će se pojaviti i ja bih e, predložila da budemo ipak fleksibilni i da eto, omogućimo da preskočimo sad taj, to prezentaciju i Zamolili bismo je ukoliko dođe na vrijeme još jednom e, uključili e, tijekom održavanja i drugih panela. Gospođa Prestegi je stodjetnica i specijalizirana na otetu umjetnosti drugog svjetskog rata u Europi, dolazi iz SAD-a, a ako se i pojavi gospođa Peristeki, saslušat ćemo i njeno izlaganje, ona je 19 e, godina bila savjetnica Commission for Art Recovery i bila je predsjednica do kolovoza 2019. a sada je predsjednica e, u rukovodstvu Jewish Digital Cultural Recovery Project i same zaklade, a bilo bi izuzetno interesantno čuti i nadamo se da će uspjeti doći. Sad ćemo biti kreativni i prećemo izravno, dr. Veler, želimo isto tako preći na raspravu u okviru panela, i e, sama rasprava e, sa sudjanicima i zastupnicima i e, gostima, dr. Veler će moderirati ovu raspravu i proslijediti pitanja stručnjacima, a svakako će omogućiti i jedan sažetak koji je isto tako u univerzitetu u Bonu za građansko pravo, e, isto tako i mm, voditelj instituta za njemačku i međunarodno građansko pravo u Bonu. E, on je osnivač Njemačkog instituta za umjetnost i pravo i FKOR 2006. godine osnovana ova udruga u Heidelbergu svake godine organizira e, svake godine konferenciju o e, pravu u području umjetnosti. Profesor Veler, e, smijete biti slobodno i nešto duži i imate i pet minuta na raspolaganju, mislim dvije minute. Krenimo sada u jedan vrlo znamnimlju raspravu koja će uslijediti. Hvala. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo predsjednice, štovane dame i gospodo. Prvi panel ovog važnog događanja jest e, povrat e, zapravo otete umjetnosti iz drugog svjetskog rata. Čast mi je i zadovoljstvo biti moderatorom ovog panela. Već smo pokušavali i pokušat ćemo nas nastojati da iz različitih perspektiva sagledamo e, samo nalaženje e, gdje se nalazimo, što treba učiniti i što treba Europska unija učiniti u tom pogledu. Ja vjerujem da svi želimo podupreti i olakšati isto tako i povrat e, otete umjetnosti za vrijeme nacističkog režima i to u što boljem postupku isto vremeno europski zakonodavac limitira je kad je reč o kompetencijama, a kako je definirano europskim ugovorama i svi se možemo složiti e, od samog početka da nam treba jedan sveobuhvatni pristup kako na europskoj razini i tako i na razini država članica kako bismo mogli upravo opraviti e, ovo pitanje, a isto tako europski zakonodavac e, će poštivati temeljna prava, opća načela, sami prava i vladavinu prava kao takvu a na temelju toga Europski parlamentarni istražni e, sustav, te isto tako i prekogranični povrat e, imovine umjetničkih predmeta i umjetničkih dijela, e, proučavala je čitav niz mjera na Europskoj uniji koja je raspravljena, to je promjena trgovačkog prava kad je riječ o trgovini sa otetim umjetničkim djelima umjetničkog režima, a isto tako sve skupa treba omogućiti implementaciju e, dakle načela Vašingtonske konferencije o otetoj umjetnosti, a te mjere mogle bi obuhvaćati neobvezujući e, pravila restitucije, konfiscirane umjetnosti, kako bismo harmonizirali i praksu u Europi i kako bismo imali pravo i pravično rješenje u tom pogledu. Stvaranje Europske agencije za zaštitu kulturnih turnih premta može odigravati ulogu koja bi mogla biti alternativno rješavanje sporava u slučaju postavljanja zahtjeva za povratom, a isto tako i zaštitu podataka može obuhvaćati, a isto tako i e, isto tako omogućiti uvođenje iznimaka kada je riječ e, o općoj uredbi o zaštiti podataka Želim nas sve zajedno posjetiti na uvodnu izjavu 158 e, koja izravno e, obuhvaća istraživanje kad je reč povezano sa e, zlodjelima u holokaustu. Radim se pitanjima koje ćemo dobiti od članova odbora Juri. Hvala vam lijepa. Ja, mit dobro, sada evo možemo započeti raspravu, postaviti pitanje koje kolegice i kolege se javljaju za riječ. Tko želi postaviti pitanje? Izvolite, gospođo Thank you very much for your... Um, hvala vam, hvala našim gostima. Rekli ste da nema evropske pravne osnove na osnovu koje bismo mogli nešto poduzimati vezane uz ovo pitanje. Što bismo mi kao parlament mogli učiniti da ohrabrimo dakle ovaj razvoj dobre prakse vezano uz ovo pitanje? If I may answer to that directly, bih ovdje izravno odgovorio. Nadležnosti Europske unije su u pitanju ograničene znamo proizlazi iz osnivačkih ugovora i to moramo uzeti u obzir i to poštovati. Jedna mogućnosti bi bila moguća izmjena trgovinskog prava kako bi se otežala trgovina ovim otuđenim umjetninama. Da dakle, povećati obavezu due diligence dakle prodavatelja, možda i kod kupca te pojednostaviti i uskladiti dakle, pravne mogućnosti koje su na raspolaganju onima koji dakle, želi spriječiti trgovinu ovim e, dijelima. Dakle, to bi moglo biti dakle, urađeno u skladu sa nadležnostima Europske unije u ovom području. Druge mogućnosti, dakle, izvan zakonodavnog okvira, bile bi rezolucije kao one koje su spomenute. Nije riječ o zakonodavnim propisima, ali su one korisno političko sredstvo da bi se reagiralo na situaciju, da bismo se založili dakle, za pronalazak pravednog, pravičnog rješenja za dakle, žrtve holokausta i njihove nasljednike. Treće, treća dakle, dosta konkretna mogućnost je vezana uz mogućnost zaštite osobnih podataka te s tim povezanim ograničenjima. Kao što sam istaknuo, imamo dakle uredbu o GDPR-u gdje se sužava dakle prijenos podataka, to je vrlo strogo uređeno, ali imamo dakle uvodnu izjavu 158 kojima se ohrabruju države članice da omoguće transfer podataka kada je ono u svrhu povijesnog istraživanja, odnosno istraživanja vezanog uz razdoblje holokausta. I moj je dojam da bi se Europska unija mogla upravo na to nadovezati, mogla bi se u to uključiti, mogla bi ne samo ohrabriti države članice da nešto poduzmu, ona bi možda trebala jasno naznačiti da je ovaj e, transfer podataka koji je vezan uz istraživanje porijekla umjetnina, dakle to su slučajeve o kojima danas govorimo, da bi se on trebao omogućiti i tu bi se riješile dakle, problematike vezano uz dokazivanje porijekla imovine, kao što smo već vidjeli. Hvala lijepa. Frage kommt von Frau Dobro jutro i hvala na eh, ovim eh, prezentacijama. Ja sam zastupnica iz Austrije i bila sam odgovorna eh, za pitanja koncentracijskih koncentracionih logora e, kao državna tajnica u Austriji i u potpunosti sam e, svjesna ovih pitanja. Nikada ne smijemo zaboraviti što se dogodilo za vrijeme e, holokausta, čak i ako u Europi raste antisemitizam. Moramo se boriti protiv toga. Pravda mora biti dosežna što se tiče ukradenih dijela i čula sam gospođu Parignon, znam da i svjesna sam toga da stvari nisu potpuno jasne i e, direktora muzeja. Također radi se o zapravo mjestima naše zajedničkog sjećanja. Muzeji su takva mjesta, ali istovremeno pravda mora e, biti ostvarena. E, tako da su to vrlo važne teme na kojima trebamo raditi, ali imam jedno konkretno pitanje. U vašem muzeju imali, postoji li postupaka E, za e, ili suradnju s drugim muzejima ukoliko netko dođe i kaže čujte ovo umjetničko djelo je ukradeno e, postoji li dakle nekakav kompenzacijski mehanizam ne radi se samo o tome da se treba odmah vratiti umjetničko djelo. Treba se e, prvo, e, ja smatram, e, priznati da se radi o umjetničkom dijelu koje je u jednom trenutku ukradeno i onda treba naći način da se to vrlo jasno kaže. E, čujte, kad sam rekao da postoji e, zajednička povijest, e, muzeji su tu koji, dje, koji čuvaju tu zajedničku povijest mi e, doista tražimo porijeklo i onda surađujemo sa svim stranama koje e, su uključene u postupak i potražitelji koji pokušavaju naći e, i dobiti što više informacija. Nakon toga imamo mogućnost da to iskomuniciramo vladama. To ćemo također objaviti na web mjestu Trenutačno e, pravimo i oznake u muzeju, tako da se jasno može vidjeti kakav je status svakog umjetničkog dijela. A u budućnosti e, ćemo e, surađivati i na jednoj izložbi s jednim drugim muzejom u Nizozemsku odnosu na ove vrlo osobne priče vezane za umjetnička dijela. Imali smo skupinu od nekakvih 120 slika koje smo pretražili. To smo učinili čak i za neke crteže. Međutim, pretražili smo stotine tisuće umjetničkih dijela i e, u toj pretrazi počeli smo upravo od onih koji sakupljaju E, koji imaju kolekcije umjetničkih dijela, e, to na neki način olakšava e, posao. Dakle, kada je teško identificirati provjenenciju nekog umjetničkog dijela, onda je najbolje zapravo krenuti od kolekcija. I kada završimo rad na nekoj kolekciji, onda objavimo izvješće koje onda dostavimo e, povjerenstvu koje e, radi sa svim muzejima, to zove se u Nizozemskoj društvo za muzeje. Oni imaju e, isto i svoja načela o tome kako trebaju izgledati ta istraživanja, što treba objaviti i tako dalje. muzeum je najveći nizozemski muzej, tako da mi imamo resurse za e, takva istraživanja. Za, mnoga druga, za mnoge druge muzeje u Nizozemskoj i u Europi e, to jednostavno nije moguće. Tako da su potrebna sredstva iz Europske unije za to. Ako to učinite, bit će to, bit će to veliki poticaj za, takvu, e, za takva istraživanja. E, to će pokrenuti e, cijelu e, tu raspravu, osvijestiti nas. Ja nisam pravnik, znate. Jer i to je možda dobra stvar, jer pravnici gledaju na stvar kao pravnici, a treba biti svjestan i ove druge humane strane cijelog problema. I upravo ono što smo čuli od ove gospođe koja e, je tražila ovo izgubljeno e, umjetničko djelo koje je pripadalo njenoj obitelji je vrlo važna priča, vrlo e, važna informacija jer onda ste svjesni cijelog problema. To je puno bolji način nego gledanje na stvar sa strane pravnika gdje je to samo jedan pravni problem između dvaju strana. Uvijek ću postaviti pitanje moderatorima imali kakav komentar. Izvolite. Ja bih odgovorila. Najvažniji problem da kada odete u muzej, muzeji kao prvo ne znaju pravnu stranu. Dođe vam potražitelj, traži e, umjetničkog dijela, Međutim, većina muzeja ne zna kako odgovoriti e, na to e, i e, taj potražitelj zapravo nema pojma tko će se baviti njegovim traženjem, nemamo nikakvu transparentnost, nemamo sugovornika, ne znamo koliko će to trajati, kako će to biti riješeno, temeljem kakvih pravila i zakona. Tako da bi Europa sigurno e, mogla e, doprinijeti e, cijelom ovom mukotrpnom poslu tako što će odrediti nekakva pravila. To ne postoji čak ni u Austriji. U Austriji e, kada imate e, mogućnost traženja informacija, to možete učiniti u smjeru savezne e, komisije, ali samo za savezne muzeje. A ako to, ako to želite učiniti u odnosu na nekakav drugi muzej koji je možda malo manji muzej koji nije savezni muzej, onda nećete uopće znati tko će biti vaš sugovornik. Čak ni na razini vlade ne postoji takav standardiziran postupak Dakle, to treba postojati. Moramo imati transparentnost u cijelom postupku, tako da svatko sa svake strane zna ko čini što. 2000. godine imali smo e, jedan e, veliki e, forum kada su se sve države članice obvezale da će uspostaviti kontaktne točke za ukradena umjetnička dijela. To nije učinjeno. Dakle, imamo preuzetu obvezu, ali e, ona nije ispoštovana. Tako da se sada e, možemo nadovezati možda na taj posao. Ako, ako uspostavimo neku agenciju koja će se baviti tim pitanjem, e, to bi mogla biti agencija koja će izvješćivati, koja će na neki način kontaktirati e, države članice, imati kontakte točke, e, pisati izvješća svake godine o tome e, koliko se dijela traži, što je postignuto. Imamo odličan posao koji je obavljen na razini Rijeks muzeja, ali ne znam koliko ljudi uopće znaju za to. Tako da je bilo stvarno odlično da svi znamo što se događa, e, evo recimo u Rijeks muzeju. Države članice bi mogle svake godine izvijestiti o tome e, koliko se umjetničkih dijela traži, što je e, objavljeno, što nije, koliko je pod tužbi zaprimljeno, koliko ih je riješeno i tako dalje. Hvala lijepa gospodine Lagodinski, izvolite. Um, Hvala lijepo. Lagodinski. E, ja sam ovdje u ime zelenih iz Berlina. E, gospodine Velen, pitanje za vas. Ne, mnogi od nas e, se ovdje poznajemo. Vaše izvješće iz 2017. Svi nismo upoznati s njim. Ja imam pitanje koje je malo konkretnije prirode. Koji su pravne prepreke, recimo u njemačkom pravu, kao za primjer, u odnosu na ovakva potraživanja. Možete li nam dati popis e, pravnih problema, prepreka? Na čemu bismo trebali raditi? Bez obzira na to što smo ovdje kao europski zastupnici, bilo bi dobro da nam date jedan takav primjer. E, hvala lijepo. Vrlo važno pitanje doista. E, mislim da su prepreke iste svugdje bilo da govorimo o francuskom, njemačkom ili bilo kojem drugom pravnom sustavu. Kao prvo, pitanje dobre vjere što se tiče e, kupnje e, umjetničkog dijela, je li to bilo zakonito ili ne, zatim teret dokazivanja koje e, leži na leđima potražitelja i imamo i problem u odnosu na zastaru. To su dakle tri stvari koje e, su najvažnije i koje se pojavljuju svugdje što se tiče materijalnog prava. U izvješću smo dotaknuli dotaknuli pitanje e, toga kako to možemo e, danas kao zakonodavci popraviti. Dakle, vidimo da postoje te prepreke u zakonodavstvu. Vladavina prava e, nam nameće da e, ispoštujemo zakonodavni i da poštujemo zakonodavni okvir. To ne znači da ne možemo ništa učiniti, ali bi bilo dobro da gledamo što se događa e, i kako ćemo u budućnosti E, djelovati. Umjesto da recimo mijenjamo zakonodavstvo u odnosu na ono što e, se već dogodilo u prošlosti. Dakle, e, to je ono što trebamo činiti. Raditi na budućim transakcijama, budućim kupoprodajnim ugovorima i ovdje će Europska unija sigurno biti nadležna i onda se neće, e, tu se ne bi trebali više postavljati pitanja zakonodavstva koja postoje i to je možda najbolji način rješavanja ovog vrlo osjetljivog pitanja. Hvala, se javio, Hvala gospođo predsjedateljice i hvala svim e, govornicima na, e, njihovim, na njihovom uplivu, ali nemam brojke koliko umjetničkih dijela su nacisti ukrali e, između 33. i 45. godine prošlog stoljeća i koliko ih je vraćeno? Drugo pitanje, jer ako čujemo ta, te brojke, onda ćemo shvatiti kakvi su razmjeri ovog problema. Još jedno pitanje. Imamo osjećaj da nemamo baš isti pristup sa svih strana. Neki govore vrlo jasno o restituciji, povratu, E, to su ovi koji su e, s lijeve strane. A ovi koji su s desne strane su govorili o odšteti. E, Je postoje ta dva pravna lijeka? Dakle, ne govorimo samo o povratu, već i o odšteti kao alternativnom rješenju. Unaprijed hvala na odgovorima. Hvala. Vrlo važna pitanja, doista. Prvo pitanje Gospodin Weber bi možda ovdje mogao odgovoriti, a drugi dio pitanja ne Benezeš bi mogao odgovoriti na njega. Izvolite, molim vas da odgovorite na ovo pitanje. Pitanje koliko ukradenih dijela, to nitko zapravo ne zna. Puno brojki cirkulira. 600 tisuća ukradenih, nestalih. Nitko ne zna odgovor na to pitanje puno umjetničkih dijela su saveznici na kraju rata e, e, uspjeli dobiti i vratili su ih, ali mnogi nisu e, vraćeni obiteljima. U Francuskoj 15.000, u Nizozemskoj 4.000, u Austriji 4.000 umjetničkih dijela nisu vraćeni obiteljima. Ali puno takvih dijela su već, je već kupljeno na međunarodnom tržištu umjetnina mogu odgovoriti tako što ću reći da od svih obitelji koje mi predstavljamo, a predstavljamo ogroman broj obitelji, a imamo i druge odvjetničke e, urede, dakle 90% umjetničkih dijela koje se traži nisu pronađena još. Govorimo o kolekcijama od 2000 do 20 dijela. 90% još uvijek nije pronađeno. Zašto? Zato što se nalaze u privatnim konekcijama, u muzejima, koji jednostavno se nisu još bavili tim problemom ili ako jesu, nisu uh, tiskali nikakva izvješća. Hvala. Drugi dio pitanja. Restitucija ili kompenzacija, Žerom Berzeh. E, nadovezat ću se na prvo pitanje broj u Francuskoj. U Francuskoj Imamo jedno izvješće iz 1997. 100.000 umjetničkih dijela. To je e, otprilike procjena u Francuskoj. E, to je e, broj. 60 umjetničkih dijela je pronađeno nakon rata. 45 tisuća od 60 je vraćeno. Ostalo je otprilike 15 umjetničkih dijela koja su e, pronađena u Francuskoj. 13.000 je prodano na aukcijama, a 2000 e, takvih dijela se nalaze danas u e, nacionalnim muzejima. Ali onda imamo i dijela koje su kupili muzeji i koja se nalaze u privatnim kolekcijama. Eto, toliko brojkama. Što se tiče e, povrata, restitucija ili e, odšteta. Radi se o dva e, potpuno različita načina bavljenjem ovim problemima. Dva različita rješenja. Možete vratiti umjetničko djelo ako znate gdje se nalazi umjetničko djelo. Možete, kad kažem možete, u teoriji naravno. Što se tiče Francuske, na primjer, imamo zakon o e, imovini, e, o baštini, kulturnoj baštini, e, koji vam brani da vratite dijelo koje je postalo dio nacionalne i kulturne baštine. Takva je situacija danas, možda se to promijeni ili za sada je takva kakva jeste. Dakle, ako je umjetničko djelo pronađeno. I ako se može vratiti u Francuskoj, ali to je vjerojatno slučaj u drugim zemljama, može se preporučiti, može nekakav odbor, povjerenstvo, političari mogu odlučiti da će se to djelo vratiti. Bilo ih je puno, nedovoljno. Dakle, takve slučajeva je bilo. Dakle, to je taj prvi način. Drugi način, kada se nalazite u situaciji da vam se obitelj obrati i obrati se odboru i kaže, eto, čujte, u našoj kući e, visila je ta i ta slika, to je to umjetničko djelo, temeljem opisa e, znamo o čemu se radi, ali ne znamo gdje se nalazi to umjetničko djelo. Možda je negdje u nekoj privatnoj kolekciji, ne znamo. Je sada jedini način, jedini pravni lijek je odšteta. To nije najbolji pravni lijek, nije potpun, ali evo, e, to francuski odbor e, predloži ponekad e, oštećenim stranama i nismo jedini koji tako djelujemo. Hvala. Treba također uzeti u obzir i činjenicu da imamo dakle praksu restitucije od strane javnih tijela koje, koja su u posjede umjetničkih dijela i onda oni djeluju kako žele vjerojatno poštujući moralne standarde. Međutim, nakon toga imate privatne osobe i to je puno problematičnije, tako da se ovdje češće pribjegava e, e, kompenzaciji. Ja e, imam baš upravo to iskustvo kada nam se obrati stranka i kaže da postoji dakle izgubljeno djelo vrlo često pokušamo naći rješenje koje će odgovarati jednoj i drugoj strani dogovor vrlo često imamo stručnjaka koji onda pomogne da se zajednički proda umjetničko djelo i onda se podijeli cijena, a podijeli se tako kako su se odlučili u omjerima o kojima su se, po kojim, o kojima su se dogovorili. Vrlo često se tako riješi spor. Vrlo praktično tumačenje e, Washingtonskih načela pragmatični pristup, pragmatičan pristup, vrlo brz način da riješite vrlo složena povijesna pitanja i događanja. Dakle, naš pristup je tu vrlo pragmatičan. I vrlo često da kraju na kraju dođe do prodaje umjetničkog dijela i podjele dobiti. Statistike. Netko je postavio pitanje mi u Europi smo stavili u prodaju u Parizu, eh, u Milanu, u Londonu, u Cirihu. Prodaju otprilike 15, prodajemo otprilike 15 tisuća eh, dijela godišnje. 45 do 55 su, eh, obično otkrijemo da su bili opljačkani a od 45 ili 55 dijela 20 e, od njih e, su podložna takvim e, takvom pravnom lijeku. Imala bih još jednu napomenu vezano uz broj umjetničkih predmeta. Vjerujem da ćemo u budućnosti se morati zabaviti time da zapravo mnogi ne znaju e, koje je podrijetlo nekih umjetničkih predmeta ili slika. Jedan primjer koji želim navesti u tom kontekstu, proces Gurlit e, i testament koji je ostavljen, koji je zapravo postao poznato tijekom postupka e, zapravo i koji muzej će dobiti koje umjetnički predmeta. Zapravo tu je bilo i dio ovih e, otetih i opljačkanih predmeta to je trebalo biti dodijeljeno muzejem. To je upravo pitanje koje trebamo u budućnosti postaviti, da se podjeto mora dokumentirati, da možemo dokazati pravo na određeno umjetno djelo, a to je jako važno. Bilo bi jako važno isto tako vidjeti odnos između državnih i privatnih institucija. Uloga Europske unije u tom kontekstu je važna, a isto tako ako u zaključcima, s obzirom da imamo još deset minuta na raspolaganju, možemo svakako još e, sažeti sve skupa, ali vidim da se gospodin Svoboda javio za riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa. Želim bih postaviti pitanje. Pitanje koje je bilo vezano uz pravne prepreke, i prije svega kad je riječ e, o izjavu gospođe Weber da Europska unija ima nadležnost e, da se riješi ovaj problem o kojem govorimo. Mi smo tu u području građanskog prava, a po mojim spoznajama i kompetencije Europske unije u području građanskog prava su zapravo ograničene. Stoga moje pitanje koje bih želio postaviti stručnjacima, jeste li 100% sigurni da doista sve probleme koje imamo sa eh, ovim, dakle i kad je riječ o provedbu i isto tako se nalaze u zakonodavnoj odgovornosti Europske unije. To kao pitanje bih želio postaviti. Smijem li odgovoriti na ovo pitanje? Da, to je upravo i problem koji sam pokušao istaknuti na samom početku svog izlaganja. Moramo poštivati e, nadležnosti i ograničenje nadležnosti Europske unije i kompetencije država članica. Naravno, postoje ograničenja prije svega kad je riječ o građanskom pravu, međutim, s druge strane, znamo da postoje čitav niz instrumenta, e, dakle, trgovinsko pravo i druga prava koja duboko zadiru u građansko pravo. Svjesni smo činjenice da e, same nadležnosti zahtijevaju isto tako i pojačavanjem unutarnjeg tržišta i svih aspekata s tim u vezi. Međutim, po intuiciji bih e, kazao da moramo ići što je to dalje moguće. E, imajući u obzir ove limite nadležnosti, međutim to bi postojalo i imalo na neki način prostor koji će se povezati sa trgovinskim pravom i svi instrumenti, a kad je riječ o vlasničkom pravu, proceduralnom pravu, e, teretu dokazivanje, isto tako i propisima, mogu se složiti s vama i vašom analizom. Zbog toga sam na početku istaknuo da će doista trebati integrirani pristup, treba će nam mjere koje će se događati na razini Europske unije, koje će usvojiti Europske parlamente, europski zakonodavci i koje koje će kao mjere provoditi isto tako i države članice u tom kontekstu. Gospođa Melchior, izvolite. Imamo oko 80 godina iskustva sa otetom umjetnošću iz nacističkog režima. E, vidjeli smo da su mnogi izazovi još uvijek prisutni. Nekoliko, ljudi, nekoliko nazočnih je istaknulo da i provenjencija samih umjetničkih predmeta koji se prodaju čini problematičnim. Čini se isto tako da i mnogi su mišljeni da postoje visok stupanj interesa da se ne otkrije provenjencija umjetničkih predmeta dakle kada se e, pojave u aukcijskim kućama ili se nalaze u muzejima ili u kolekcijama. Stoga moramo doista osigurati pretpostavke da se stvari pojednostave, da se te informacije ipak doznaju, da se ne dozvoli e, skrivanje ovakvih informacija. Ali kad gledam to iz perspektive Danske, ono što sam e, na pravom fakultetu naučio kako po, dakle, kupite nešto što je ukradeno, vi niste e, pravi vlasnik, odnosno vi morate zadržavati e, isto tako i pravo, odreći se to pravo vlasništva i čini se da druge države članice Europske unije nemaju sličan pristup pravu ako kupite ukradenu robu, da ona zapravo nije vaša. Čini se da su ova načela onda kriva. 80 godina iskustva, kao što sam istaknula, kako ih možemo iskoristiti upravo za dobra koja se kradu danas ili koje su ukradene u novije vremene, kako ne bismo ponovno e, trebali 80 godina da utvrdimo e, što je sve recimo ukradeno u Turskoj, i ono što je ukradeno u Siriji i e, da se to neće prodavati na aukcijama u Europi i svijetu. Moramo konačno pronaći rješenje, a ne dozvoliti da se stvari nastave u istom smjeru. Hvala lijepa, hvala i na ovim napomenama, e, to jest e, komparativno usporedno pravnih sustava kada je reč o E, isto tako dobroj vjeri, namjeri, e, razlikuju se e, od države do države i zbog toga je bilo jako teško sporazumjeti se e, oko konvencije 1995. godine i to je upravo razlog zašto su samo neke države članice ratificirale e, i primijenile ovu konvenciju, a neki drugi pak nisu htjeli ratificirati. E, postoje isto tako i neki signali u izvješću o tome kako bi Europska unija mogla ohrabriti države članice da ratificiraju konvenciju što bi zapravo pospješilo situaciju kod kupovine u dobroj vjeri. U tom kontekstu e, države članice mogu isto tako prilagoditi svoje zakonodavstvo koje će e, obeshrabriti kupnju ukradenih dijela, a isto tako i zlopotrebljenih umjetničkih dijela. To je učinio je njemački zakonodavstvo. 2016. godine. Neka od tih pravila upravo se mogu eventualno i razmotriti i u drugim jurisdikcijama u državama članicama Europske unije. Smijem li kasnije nekoliko riječi, jedan od problema je da je obitelje koje ili kolekcionari koji su u posjedu ukradenih dobara, a isto tako kao i ono je kazao, koji su naslijedili ta djela od roditelja, djedova, baka, a i ne znaju što će s time. O, moramo imati određene poticaje kako bi se takvi predmeti iz privatnog vlasništva na koji god način da su došli do njih i mora ih se poticati kroz jednu moguću mjeru da se eventualno kompenziraju e, za ustupanje tog dijela e, postotak e, od prodaje porezni koji bi se koristio za te svrhe kako bi privatni vlasnici dobili kompenzaciju u nekom pogledu kada sam bila u Austriji nedavno, jedna od aukcijskih kuća kažu da stotine dijela dobivaju koje dolaze na tržište upravo od obitelji koji ih već posjeduju 70 godina, a sljedeće generacije neće znati odakle su i Slažem se, ne postoji nikakav poticaj da kada se pokaže da su problematična djela ne postoje nikakve kompenzacijske mogućnosti ili kompenzacijski fondovi ili neke druge mogućnosti. Profesor Feller je istaknuo da Europska unija e, treba e, omogućiti integrirani pristup i stvoriti instrumente e, koji će biti mjerodavne u čitavoj Europskoj uniji. Hvala lijepo. Hvala na svim javljanjima. To je ono što mislim da zapravo u sukusu trebamo shvatiti kako možemo nastaviti oživljavati ovu rezoluciju. Želim vam čestitati, bili smo izuzetno dobri i u držanju ovog našeg zadanog vremena. Evo, profesora Webera bih e, zamolila za završnu riječ, a onda bih riječ e, dala e, predsjednici odbora kako bi isto tako nam predstavili sljedeći panel. Hvala, gospođo predsjedavateljice, gospođo predsjednice. Biću kratak u svom sažetku. Želim naglasiti tri glavne točke. Prvo, naš glavni temeljni cilj mora biti uz žrtve holokausta, uz njihove obitelji moramo pronaći jedan e, integrirani, bolji pristup koji će uključivati i restituciju ukradene umjetnosti e, pravim vlasnicima, ali isto tako to je dio e, pomirbe, to je dio koncepta međusobnog povjerenja koje je njemački povjesničarka Rebeka Habermas provela koja je kćerka njemačkog filozofa i sociologa Jürgena Habermasa, a to je u utemeljena povijest. Dakle, moramo ostvariti sa svim elementima, na svim razinama e, rješavanja ovih problema. Drugo, što bih želio istaknuti, jest standardizacija, e, transparentnost i e, dakle povjerljivost, uračunljivost ukoliko se pojave e, slični slučajeve, a dakle različiti slučajevi koji dobivaju neka druga rješenja, to je nešto na čemu moramo poraditi i nešto što moramo pospješiti. Svakako je to povezano iz procedure. Čuli smo e, prvog panelisti, drago nam je e, što ste upravo bili dijelom ovog panela i što ste nam pokazali konkretno iskustvo koje nije pozitivno u vašem konkretnom slučaju kad je reč o povijesti i pokušaju da se vrati nešto što pripada vama. Dakle, moramo uspostaviti procedure, to je nešto što Europski parlament može u svojim aktivnostima učiniti, zbog čega ne i e, izrada jedne rezolucije koja će navesti da postoji potreba standardizacije, a kad je riječ o postavljanju kriterija i kad je riječ o nalaženju pravih i pravičnih rješenja, e, koherentnih e, postupaka u tom pogledu, zbog čega ne razmisliti o modelu standardizacije i procedura u jednoj rezoluciji koja bi upravo imala navođenje e, instrumentarija najboljih e, učinkovitih primjera iz prakse, a ako pomislimo o učincima ne e, obvezujućih instrumenata kao što je to Vašingtonska načela iz 1998. godine pokazuje upravo da neobvezujući instrumenti mogu imati doista svoju veliku snagu. Više na tehnički dio predlog e, bi bio da europski zakonodavac razmisli i o trgovinskom pravu, o pospješivanju, o e, prenosu podataka kako bi se olakšalo e, dakle i uočavanje provenjencije, a kad je riječ o toj umjetnosti iz nacističkog vremena. I sada bih riječ vratio predsjedavateljici. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na drugi panel, ali nije se još pojavio. E, dakle, predsjedavajući, ukoliko se slažete, možemo imati sada petminutnu pauzu. Ukoliko se ne pojavi u, u svom dijelu panela za pet minuta, onda ćemo nastaviti. Evo, ako smijem zamoliti, pet minuta stanke. Would people like to retake their seats? Evo molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo... Evo, gospodin Franc eh, je sada s nama. Okay, thank you very much for lijepa. Hvala vam na strpljenju. Sada započnimo sa drugim panelom, a kojim će predsjedati Romeo Franc. I drago mi je što je s nama ovdje i dala bih Romeo Francu riječi pod predsjedniku odbora za kulturu koji će predsjedati ovim drugim panelom. Good morning, dear colleagues. Dobro jutro, štovane dame i gospode, želim vas e, pozdraviti. Želio bih e, pozdraviti srdačno panel stručnjake, gospođa profesorica Majke Hop, moderatorica. Ovaj panel je strukturiran na sljedeći način. E, Čućemo mišljenja naših stručnjaka, a isto tako zastupnici imaju mogućnost postaviti pitanja, te ćemo moći također povesti raspravu. Sama rasprava, raspravu će moderirati profesor Hop. Imamo jedan sat vremena na raspolaganju, a to bi trebalo biti dovoljno kako bismo doista imali i e, dakle, uspješnu raspravu. Profesorica Mike Hop e, primila je nagradu e, dakle Heinrich Wölfin Univerziteta Ludwig Maximiliana u Minhenu. Ona je doktorirala na temu E, umjetnički predmet iz nacionalnog socijalizma, trgovina ovih umjetničkih predmeta 2009. godine e, bila je research specijalist u Središnjem institutu za povijest umjetnosti u Minhenu, vodila pritom različite projekte u području istraživanja provenjencije, prije svega e, dakle oteta umjetnosti s doba nacionalnog socijalizma i proučavanje tržišta umjetničkih predmeta. Od studenog 2018. godine ona je predsjednica međunarodnog međunarodnog udruge za istraživanje provenencije od 2019. godine. Ona je isto tako profesorica za digitalno istraživanje provenjencije pri Tehničkom univerzitetu u Berlinu. Ja ću sada kratko predstaviti stručnjake, a potom bih im dao riječ. Dr. Wesley Fischer, direktor istraživanja konferencije za židovska materijalna potraživanja od Njemačke Claims Conference. Kristin Hausler je senior fellow Dorseta i direktorica Centra za međunarodno pravo pri British Institute of International Law and Comparative in London. James Radcliffe eh, je general counsel i direktor Recoveries u Atlas registru. James i njegov tim Istovremeno radi na preko stotinu pronađenih predmeta, među inima i isto tako opljačkana umjetnost iz doba nacizma, te isto tako i opljačkani predmeti e, iz područja antikviteta. Monika Ligo je zemlje vice prezident, e, međunarodna direktorica e, restitucije u odjelu restitucija pri Austrijskoj kući Kristis, te isto tako koordinira u svojoj njemačkom uredu sva pitanja vezana uz restitucija. Kristijan Furmaster koordinira projekte u Središnjem institutu za povijest umjetnosti u Minhenu, inicijator tih projekata jedinim neovisnim institutom za istraživanje u području povijesti umjetnosti u Njemačkoj. Ja bih eh, molio da stručnjaci se pridržavaju dodijeljenog vremena od pet eh, minuta. Gospođo Hop, izvolite, imate riječ. Ja bih e, predložio da odmah e, započnemo i Wesley Fisher, izvolite, ja bih e, vam dala riječ. Ja bih molio da vidimo slajdove Trebamo imati standardizaciju samih informacija kada je riječ o prekograničnim povratima e, kulturnih dobara, bilo kada je riječ o budućim razdobljima, bilo kad je riječ o razdoblju holokausta i drugog svjetskog rata, isti pristup se ne može koristiti za prošlost i za budućnost. Tijekom nacističke ere, zbog tome što je pljačka bila registrirana, imamo i falsifikaciju ovih e, zapisa, te isto tako e, je trebalo zakamuflirati e, podrijetlo same imovine, nije bilo registracijskih sustava, kao što danas recimo imamo sa vozilima, niti bar kodova, niti bilo kakve komunikacijskih mreža, niti identifikacije koje bi bilo moguće da se fizički objekt poveže sa informacijama, a vezano uz povijesno vlasništvo. E, niti smo imali blockchain, niti smo imali e, mogućnost sprječavanja i falsificiranja e, samog podrijetla. A da smo to imali, sve bi bilo drugačije. Što se tiče pljačke, Pljačka kulturnih e, dobara, židova i drugih e, skupina u nacionalsocijalizmu bila je najveća e, krađa u povijesti. Milijuni objekata jest ukradeno ne samo nacisti, već i saveznici njihove su krali. To su upravo Einsatzstab Reichswetter Rosenberg, agencije koje operirale izvan Njemačkog rajha, a bilo je i čitav niz drugih prekograničnih prijenosa umjetničkih dobara. Jako je važno da nije riječ samo o Njemačkoj Imamo ogroman broj e, predmeta koji su ostali fašistički kolaborateri i ostali režimi uzeli i oteli. Nije riječ samo o slikama. Sve ovo skupa uključuje i e, dakle, biblioteke, ritualne objekte i slične predmete u Europi. Dakle, riječ je o jednom sve Evropskoj pljački. Nakon drugog svjetskog rata problem se zapravo usredotočio e, koji se e, ne usmjerao samo na jednu državu. E, sve ovo vrijedi još i danas usprkos vaše konferencije koja je održana 1998. stvorila načela kako bi se trebalo postupati. U ovim slučajima vaše načela su interpretirani kao individualne nacionalne države i interpretaciju unutar nacionalnih država. Međutim, treba učiniti napore kako bi se stvorio središnji registar upravo svih pridobivenih informacija. E, dakle, svi koji su sudjelovali u Vašingtonskoj konferenciji stavili su naglasak na e, javne muzeje i njihove kolekcije. Mi smo smatrali da je dobro da muzeji to proće, ali to nije dovoljno. E, mnogi kulturni objekti i drugi muzeji koji su uništeni, koji su prešli u privatne ruke i koji su raštrkani po čitavoj Europi i po čitavom svijetu. Zbog toga smo odlučili da se vratimo na ishodište samih pljački i pokušali identificirati objekte od koga su oteti, kako e, se postupano njima i gdje su završili sami objekti. Problem ne da je bio da se e, objekti bili raštrkani, e, već je i sama dokumentacija o njima bila raštrkana. Pokušali smo usredotočiti na agencije Einsatzstab Rosenberg, e, dakle, kao što vidite, u devet država i više arhiva, 29 e, arhiva možemo naći podatke. Najveći arhiv nalazi se u Kijevu, a u prošlih dva desetljeća e, pokušali smo isto tako stvoriti e, dogovore da se isto tako RR kodovi opjedine, a evo ovo je na temelju Bundesarhiva u Njemačkoj. To su zapisi koje zapravo bi trebalo vratiti u Njemačku, međutim u ovom slučaju smatralo se da bi bilo smisleno da Njemačka bude omogućeno skeniranje samih e, objekata. Kao svojevrsni pilot projekte, kako bismo pokazali isto tako e, povratu u sam izvornim e, bazama podataka, u ŽDPOM-u su stvorili bazu podataka gdje se procesuiraju sve oni predmete ukradeni u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj. Ova baza podataka je jedna od prvih i jedina je koja pokazuje što je ukradeno, od koga je uzeto i koja je zapravo sudbina samih objekata. Od 2010. godine kada je prvi puta e, objavljanje na internetu pokazao je zapravo i snagu ovog pristupa i doista se pokazalo vrlo uspješnim instrumentom. Sami podaci e, nisu sami po sebi e, svrhom i, i sami sebi svrhom, već i baze podataka e, Komisije za pronalazak umjetničkih predmeta Jewish Digital Culture Recovery Project, e, riječ Jewish je tu, međutim sve skupa ide puno dalje, ne samo od židova, e, dakle predmeti koji su oteti, već i od mnogih drugih. Ono što pokušavamo obuhvatiti je stoteta imovina iz Francuske, Belgije i Nizozemske, kako bi i druge države bile uključene u jednoj drugoj fazi. Naravno, to je centralna baza podataka koja je zasnovana na vašingtonskim načelima. Pa ovo je jedan višegodišnji poduhvat koji se može omogućiti samo e, na temelju podataka u mnogim državama početkom 2016. godine konferencije o povratu i isto tako pronalasku umjetničkih predmeta i konferencija u Francuskoj, Belgiji i Nezazemskoj, Njemačkoj i Austriji raspravljaju o tome kako najbolje postupiti. koncesualno je rečeno da zapravo e, ideja je Poma je dobra ideja i partneri uključuju ne samo u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj, već isto tako uključuju podatke Njemačke, Austrije i SAD-a. Ovo su neki od partnera JDCRP-a, ali su uključene i druge institucije. Sam cilj jest baza podataka na temelju predmeta koja će dati informacije o različitim temama i koja će omogućiti isto tako e, pronalazak, isto tako istraživanje provenijencije samog dijela, nadamo se isto tako i potpore Europske unije, a koja se pokazuje vrijednom i unutar Europske unije, ali isto tako kad je riječ o povratu preko prekogranične naravi i to za predmete koji su oteti tijekom drugog svjetskog rata. Neke od e, ovih e, stvari moguće je ono tek e, postići danas. Neki od ovih ciljeva, a i sami Ispričavam se što sam preskočio neke segmente. Same baze podataka će uključivati objekte, počinitelje, isto tako e, tražitelje, depoje i neke druge elemente. Web stranicu možete pronaći na e, jdcrp.org. 75 godina nakon eh, kraja drugog svjetskog rata pokušavamo još uvijek eh, se suočiti sa ovom najvećom mogućom krađom, prikupljajući arhivske informacije, to je jako važan korak kako bismo omogućili povrat eh, prekogranične naravi. To je ujedno i odgovor na prikupljanje informacije koje je postavljeno budućnost e, mora se mm, osvrnuti na drugačije reguliranje i praćenje e, kulturnih dobara. Stoga je potrebna aktivnost Europske unije koja je u mogućnosti da upravo riješi pitanje prošlosti i da osigura pretpostavke da se nikada više neće dogoditi ovakav, ovakva pljačka ovakvih razmjera i da se neće dogoditi ni genocid ni kulturocid. Hvala lijepa, Mr. Fischer da ne bismo kasnili u našem vremenu. Riječ bih dala Kristin Heusler. Nekoliko slajdova sam pripremila. Zamolila sam da Isto tako govorimo o provenjenciji i postupku temeljite identifikacije. Naravno, ne postoje jasne definicije provenjencije, due diligence postupka temeljite identifikacije. E, etička pravila su zapravo imala ulogu u tom području i stavila sam ovdje e, neke reference definicija ovih pojmova iz e, ikonovog kodeksa E, etičkog kodeksa za muzeje iz 1986. godine, povijeste, dakle, samog predmeta, kreacija, pronalaska, a isto tako se smatra samom postupkom temeljite identifikacije kada provodimo ovakav postupak, to jest pronalažak samog objekta, identifikacije objekta, izvora i tako dalje. Kada govorimo o provenjencije, govorimo i o provenjencije fondova u e, smislu transakcije e, samog umjetničkog dijela. Što se tiče međunarodnog e, restitucijskog zakonodavstva 1979. konvencije Ujedinih naroda e, o e, zabrani izvoza, te isto tako posjedovanje kulturnih dobara iz 1970. godine, ovi ključni dokumenti uključuju koncept e, dobre vjere, dakle stjecanje u dobroj vjeri i vlasnika u dobroj vjeri i posjednika koji mora dobiti kompenzacije ukoliko je ta osoba nevina u pogledu stjecanja dijela. Međutim, to je predmetom e, i kriterija i samih e, dokazivanja, a i to predviđa konvencija što je razrađeno kroz čitav niz godina. Imate isto tako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 potreba da se i konzultiraju svakako i druga jurisdikcije je li doista došlo do e, pravog e, temeljite identifikacije vlasništva što se sve skupa mora uzeti u obzir kada se provodi postupak temeljite identifikacije. Ono što je interesantno 1970. konvencija koja nije samo e, zakonodavna osnova već je to ujedno i detalj koliko se ide u istraživanje istraživanje u kojoj mjeri se obuhvaća provenijencija kao takva ne samo 1970. godine, već je to stupanje na snagu UNESCO konvencije koja je usvojena u EU zakonodavstvu 2019. a kad je reč o uvozu e, dakle, kulturnih objekata, a svakako se mora dokazati odakle je od tog trenutka nadalje neki predmet e, bio uvezen. 1995. druga konvencija koju sam već spominjala koja zapravo eh, govori o restituciji kada je riječ o privatnim vlasnikama, dakle ne samo eh, prema konvenciji UNESCO. Ono što je interesantno u tom kontekstu i u sama konvenciji da zapravo ona navodi eh, jedan popis svega onoga što treba uzeti u obzir kada uzimamo u obzir da li je proveden postupak temeljite identifikacije i ukoliko je se uzela obzir cijena, e, da li je konzultirane sve baze podataka e, u tom pogledu prije transakcije. Sve ovo samog postupka prihvaćene u direktivi i vezano uz povrat dakle objekata dakle direktiva 2014 kroz 60 koja ne govori o pojmu due diligence već govori o pažnji dobrog gospodara a isto tako zabilježeno na razini ujedine nareda ove smjernice iz konvencije UNIDRA zapravo su vrlo široko prihvaćene smjernice, to sam željela naglasiti. Što se tiče isto tako usredotočivanja e, ovog postupka temeljite identifikacije, što se može u podajnom smislu učiniti, a čitav niz e, ključnih elemenata, prva rezolucija E, vijeća sigurnosti koja je isto tako govorila o zaštiti kulturnih dobara iz 2017. godine koja govori isto tako o suradnji muzeja, e, interagiranje u samoj provedbi postupka identifikacije. No što želim naglasiti jest e, direktiv, peta direktiva o sprječavanju pranja novca koja isto tako mora biti implementirana do siječnja iduće godine, a isto tako i pet direktiva o sprečavanju pranja novca e, govori o postupku e, temeljne identifikacije koja je obveza samih tržišnih operatera koje će morati e, postupiti prema određenim postupcima, utvrditi same objekte, podrijetlo, je li dolaze iz zemalja visokog rizika koja se spominje vezano uz pranje novca. Ukoliko se donose direktive na razini država članica, mogu svakako uzeti u obzir sve ove provjere i mehanizme temeljite identifikacije i provjere e, za eventualno provjere kriterija je li objekt ukraden ili ne. E, vrlo interesantan prijedlog e, kad je riječ o restituciji i povratu eventualno kada je riječ o kompenzacijama za posjednike ovakvih ukradenih dijela, možda bi se moglo uzeti u obzir i porezni izuzeci koji bi omogućio jednu takvu svojevrsni poticaj da se vrate ukradeni objekti. Hvala lijepa. Hvala, Kristina. James, izvolite. Hvala vam, naš e, registar ukradenih umjetnina funkcionira na principu dakle, dubinske analize, due diligence, radimo već 30 godina. Ja ću vam ispričati nešto upravo o tome kako to može pomoći u postupku povratka. Dakle, sve se mora napraviti na način da bi due diligence bio što je moguće jednostavniji. Ljudi koji se time bave, analiziraju mogu, taj postupak može dovesti do usporavanja transakcija, dakle trgovine i mnogima je to problem i to također znači dodatne troškove i zato to može biti teškoća na ovom tržištu. Mm, tržište umjetnine je doista globalno tržište i zato bi due diligence trebao biti, dakle imati tu globalnu dimenziju. Nacionalne baze podataka mogu biti korisne za kada je riječ o istragama ili kao sustav bilježenja gubitaka, međutim ne mogu funkcionirati kao alat za due diligence na tržištu umjetnina. Njihovo područje primjene je preusko. A trgovina e, umjetničkim dijelima se sve više seli na internet i onda je ljudima sve lakše na taj način kupovati i prodavati preko granice. I sve ovo bi se trebalo objediniti u jednu jedinstvenu korisničku bazu. Nitko ne želi provjeravati više korisničkih baza kada je riječ o umjetninama koje su ukrali nacisti, potom to uspoređivati sa nekim pojedinačnim bazama podataka, potom sa nekim trećim i tako dalje. To znači da treba prioritizirati moguće rizike u potragama. Moguće je da se jedna slika neće pojaviti u korisničkoj bazi, dakle umjetnina koje su ukrali nacisti. Moguće je da je riječ o umjetnini koja je ukradena tek prije nekoliko godina. Stoga bi iz naše perspektive bilo najbolje imati jednu jedinstvenu bazu koja bi pokrivala sva moguća pitanja. To bi omogućilo da se sustav due diligence primjenjuje svim aspektima na ovaj način na koji, na koji do, sad radimo. To nije bilo uskorišteno na, na najbolji mogući način. Potom tu je uloga, dakle, baza podataka sa različitim e, namjenama. Međutim, jedna jedinstvena due diligence baza podataka je bila, bi bila najbolji način za obavljanje ovog postupka. Dakle, tu možemo registrirati sve moguće probleme. A ono što je također važno za ovu bazu bilo bi registracija unikatnih predmeta. To bi trebala biti jedna uža baza podataka. Tu moramo također moći ocijeniti da određeni predmet pripada ovoj bazi, ovoj bazi podataka, da je jedinstven po ovoj ili onoj karakteristici. Zatvorene baze podataka to znači one dakle koje nisu dostupne javnosti, često su kritizirane zato što ne olakšavaju postupak due diligence-a. Međutim, one su od ključne važnosti ukoliko tu želite uključiti sve moguće aspekte. Mnogi tužitelji ne žele da se javno govori o njihovim gubicima, ne žele započinjati e, dakle, ovaj rad pod, e, pod lupom javnosti jednako je sa onima e, koji traže umjetnine koji nisu ukrali nacisti. To je realnost našeg sektora i ako ćemo i te predmete uključiti u našu korisničku bazu, onda se to tim podacima treba postupati povjerljivo. Tu također podrazumijeva određenu razinu menadžmenta. Dakle, predmet se može pretražiti, potom provjeriti je li on dostupan u našoj bazi, to imamo dvije moguće posljedice takve potrebe, potrage. Tako dakle, to može značiti mogućnost djelovanja prije nego što nešto postane problematična situacija. To je manje važno za predmete koje su otuđili nacisti, ali može biti od velike važnosti kada govorimo o novim krađama. Potom, to također može značiti određeni trag, možemo vidjeti tko vrši pretragu, što je ono što traže, ne mogu nestati. I kada govorimo o prisutnosti ili, ili nedostatku dobre vjere, ovo može biti jako važno, važan aspekt. U Europi, dakle, predmeti koji su otuđili nacisti, e, nisu, dakle, e, oni koji mogu biti obuhvaćeni pravnim zahtjevima. Tu također nemamo regulirano pitanje zakonskih ovlasti kada govorimo o vlasništvu nad ovim predmetima. Također, to, mogu, to može značiti mogućnost nekakvog potrage za rješenjima vezanim uz eventualni povrat. Kada je riječ o ovim ugovornim odnosima, dakle, a ne zakonskim ovlastima, to znači uključivanje dakle, na situaciju na tržištu. Iz toga bi i ova naša korisnička baza trebala biti globalne namjene. I da zaključim. Riječ je o izvanrednom alatu za postupak povratka. Po nama bi bilo najbolje imati jednu korisničku bazu koja bi mogla obuhvatiti sve potencijalne probleme na koje se može naići u svijetu trgovine umjetnina. I u ovome bismo trebali dakle surađivati sa operaterima na tržištu. Hvala vam. Monika Dugo, izvolite, imate riječ. Hvala vam eh, na prilici da vam se obratim. Ja radim za aukcijsku kuću Kristis. Važno je da se nastavimo baviti pitanjem pljačke nacista. To je također i važno praktično pitanje kada govorimo o vlasništvu nad umjetničkim pregledima, predmetima. Danas bih vam rekla nekoliko riječi o izazovima s kojima se nosimo kada je riječ o povratu imovine. Ja radim 20 godina u ovom sektoru. Revidirala sam desetke tisuća predmeta kako bi se osigurala da ne prodajemo predmete koji su vezani uz ovaj problem. Mi ovdje formiramo tržište, mi smo veliki igrač, mi odrađujemo svoju dubinsku analizu kada je riječ o predanim dijelima kojima trgujemo. Identifikacija ovih predmeta ima također moralne i pravne i trgovinske posljedice unatrag zadnjih 20 godina povećao se broj informacija koje su vezane uz predmete koje su otuđili nacisti, to zahvaljujući otvaranju arhiva i digitalizaciji. Također tu je veliki javni interes da se ova pitanja riješe. To znači također da moramo vrlo revno provjeravati se predmete prije prodaje. To znači da moramo sve više istraživati. To se povećava iz godine u godinu. Također, E, obitelji koje traže svoje umjetnička djela sada mogu pretraživati našu prodaju i na internetu. Dakle, jedna od prvih izazova s kojima se suočavamo jest skupljanje informacija i navigacija. Prije 20 godina smo imali primjerice popise ukradenih predmeta koji su bili isključivo u obliku objavljene liste. Sada na internetu imate čitav niz alata kojima se možete poslužiti kada trebate ocijeniti predmet. E, također, već dugo vremena se razmišlja o jednoj centraliziranoj bazi podataka, međutim ona još nije ostvarena. Razmišljamo također o osnivanju jednog portala koji bi bio javno dostupan gdje bi bila registrirana sva dobra. Također imamo jedan ambiciozan projekt, a to je stvaranje dakle, projekta za digitalne kulturne, za, za digitalne, za registar digitalnih židovskih kulturnih e, dobara. Također ovo otvara velike mogućnosti suradnje vezano uz potragu za ovim predmetima. Drugi izazov s kojima se suočavamo jest istraživanje. Sve više se bavimo dakle porijeklom predmeta. Sve više u to u sebi uključujemo i sve učilišta, imamo obrazovne programe koji se koncentriraju na istraživanje porijekla predmeta. Također podupiremo potragu potrage obitelji koji traže dakle, umjetnine koji su im oduzete nekada utvrdimo da predmet e, ima problematično porijeklo, međutim nemamo aktivan zahtjev za njegovim povratkom, odnosno nemamo nasljednika koji traži to djelo. Nadalje, moramo također obratiti pažnju na to kako definiramo krađu, odnosno ovu pljačku ove vrste. Trenutno još uvijek nemamo to pitanje uređeno. Možemo se složiti da je konfiskacija nacista bila u pravom smislu krađa, međutim što je sa onim dijelima koji su skinute sa zidova od strane nacističkih e, časnika, što je sa onim dijelima koji su žrtve bile primorane prodati e, tijekom svog progona. Dakle, imamo smjernice koje smo izradili u našoj agucijskoj kući koje se bave upravo ovim problemima. I na koncu, tko treba preuzeti teret dokazivanja porijekla? To se pitanje često različito tumači i ne vodi se uvijek, ne povodi se uvijek za načelima Washingtonske konferencije. U globalnom svijetu umjetnina tvrtka može, slika može biti poslana iz jedne zemlje u drugu, potom prodana u trećoj zemlji. Jako je teško ovdje pronaći način dakle, za jedinstveno rješavanje sporova. Nameće se pitanje jurisdikcije različitih pravnih sustava. Kristi je stoga razvio, dakle, jedan svoj sustav smjernica u duhu načela Washingtonske konferencije na način dakle, da naš rad bude transparentan za naše klijente, za obitelji, dakle, za sve koji sudjeluju na tržištu nekretnina. Bilo bi dobro kada bi se izradile i smjernice na europskoj razini koje bi se pozabavile ovom pitanju. Mi se također u svom radu bavimo izvansudskim rješavanjem sporova, nastojimo naći prijateljsko rješenje ukoliko dođe do do sukoba. Ovdje je također važno imati u, na umu dakle, troškove, trajanje postupka koji često nadmašuju umjetničku vrijednost predmeta o kojem govorimo. Zato, bi, je važno poslužiti se ovim postupkom koji nam je na raspolaganju. Za nas koji radimo u ovom području, riječ je o vrlo izazovnom poslu. Mijenjaju se generacije, bilo obitelji koje su bile žrtve holokausta, bilo nas koji se bavimo ovim problemom, ali dugujemo nama i našim nasljednicima da nastojimo tražiti i dalje najbolju praksu kojom bismo se nosili sa ovim izazovima. Thank you very much, Monika and Christian. Hvala lijepo. Gospodin Kristijan Furmeister, izvolite. Evo, molio bih vas e, za slajdo. Poštovani zastupnici, dragi gosti, govorit ću vam o projektu HERA. To znači evo, približiti vam našu mrežu istraživača. Riječ je o 26 nacionalnih agencija diljem Europe plus Europska komisija. Vidjet ćete da je rad na istraživanju kulturne jednog temeljno pitanje ljudskog identiteta. Riječ je o izuzetno konkurentnom projektu. 18 projekata je dobilo financijska sredstva. Riječ je o jednom od najboljih evaluacijskih postupaka koje znam. Mi se bavimo dakle, jako važnim projektima. HERA treba narasti i tu Europski parlament eh, može učiniti nešto više. Time sam odgovorio i na pitanje zastupnice Melkior. Transkult AA se bavi transferom kulturnih predmeta u regiji Alpe Adria tijekom 20. stoljeća. Međutim, Alpe Adria nije strogo definirana. Trst je dakle središte e, radijusa dakle koji obuhvaća prostor u dubini od 300 km oko tog grada. Ovdje vidite e, naše djelatnike u Beču koji se bave proučavanjem dokumenata, oni se bave dakle ovom temeljnom djelatnosti. Oni tu otkrivaju brojne pravne tekstove dakle, koji se bave vlasništvom koji je bio dakle, u rukama židova. Riječ je o umjetničkim predmetima, ali ne samo. Govorimo o 20 tisuća vagona koji su dakle, prošli europskim željeznicama u navedenom razdoblju, dakle. U Europi ne bismo smjeli smetnuti e, sa suma upravo taj opseg, tu veličinu, dakle, onoga što se događalo tijekom drugog svjetskog rata. Evo, u Italiji na ovu temu održana prva rasprava na ovoj visokoj razini. Također 2018. smo u Ljubljani organizirali konferenciju u Hrvatskoj smo okupili 20 znanstvenika iz nekoliko evropskih e, država koji su dakle pohađali ljetnu školu na ovu temu. Mi smo surađivali sa muzejima, analizirali smo priče, pozadinu brojnih muzejskih predmeta. To su često priče koje nisu proučene ili su pak jako dobro proučeni, dokumentirane, ali u svakom slučaju su predmet spora. Jedan od zaključaka našeg projekta je da je na fašistička okupacija uništila Europu i da sve to ima drastične posljedice i za pojedine građane. Međutim, istraživanje rijetko izlazi izvan granica današnjih država. Trebalo bi imati ovdje jednu evropsku perspektivu kada govorimo o pljački koju su poduzeli nacisti. Ovo je uglavnom njemačka odgovornost. Oni se trebaju pobrinuti da se pronađe odgovarajuće financijska sredstva za provođenje ovog istraživanja. Imamo ovdje glavne E, istraživače i njihove timove koji su se bavili prijenosom predmeta, dakle protiv volje e, vlasnika. Dakle, vidjeli smo asimetričan odnos snaga koji je prevladavao u ovim postupcima od prvog e, svjetskog rata pa sve do hladnog rata. Također već smo objavili jedan dokument koji je dostupan na internetu i to u svom posebnom izdanju iz, studiji di Memofonte. Možete to pronaći na internetu 2020. na konferencijama u Ljubljani i Mihenu će biti objavljen dakle e, pisani, e, tiskani oblik ovog dokumenta. Moja poruka je danas jednostavna. Pravosuđe i sve što je s tim povezano ima smisla kada vidimo, kada sagledamo činjenice. Međutim, istraživanje je ovdje u pravom smislu riječi tek započelo. Hrvatska nam je dostavila dokumente koji se e, bave dakle ovim pitanjima. Naš projekt je dokazao da je evo međunarodna suradnja moguća, da je ona od ključne važnosti. I ovako istraživanje je kondicio sine qua i za pravno djelovanje. Proučavanje povijesti, pomirba su mogući jedino ako se povijest ispriča. Tu imamo različite izvore za to i oni se moraju istraživati, dokumentirati i podijeliti. Ova ideja o jedinstvenoj bazi podataka gospodina Redcliffe je sjajna ideja ali ko su istraživači koji će unositi podatke? Moramo otvoriti mogućnost osnovnog otvorenog istraživanja. To je, to nešto za što se možda upravo Europski parlament može zalagati. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala svim panelistima. Evo već eh, kasnimo, kasno smo nastavili s radom i ja bih samo dala ovdje neke kratke opaske. Mislim da smo u ovom drugom panelu produbili raspravu kada je riječ o jako dva važna elementa. Dakle, prvo pitanje standardi. Pravni standardi s jedne strane, s druge strane informacijski standardi, transparentnost podataka i istraživanje. Drugo, due diligence, dakle, dubinska analiza ili pažnja, kako je rekla gošća u privatnom sektoru. Dakle, koji su standardi potrebni za to koje informacije, koji podaci trebaju biti dostupni, na koji način, koji predmeti tu trebaju biti uključeni, a s druge strane, koji podaci trebaju biti stavljeni na raspolaganje, dakle, muzejima, onima koji organiziraju dražbe, dakle, sve u smislu ove dubinske analize. Potom postavljeno je još jedno pitanje stroža pravila, stroža pravila vezana uz transparentnost i standarde dubinske analize, bili se oni trebali primjenjivati i u trgovini umjetničkim dijelima, na koji način provoditi te standarde, dakle istraživanje, transparentnost na privatnom sektoru, tko može to provoditi? Dakle, možemo li usvojiti standarde u skladu sa konvencijom UNIDR-a, što je sa centralnim registrom, mrežom arhiva, to je spominjao kolega Fischer, bili to bilo rješenje? Potom gospodin Redcliffe je ovdje postavio pitanje povjerljivosti podataka, također jedan važan element. Nekako je to osnovno istraživanje potrebno, kakvo je stanje sa istraživanjem vezanim uz to, jesu to istraživanje dovoljno transparentno, povećava se spoznaja, to nam je rekla kolegica Dugo. Tre kolegi Furmajsteru im zašto ima tako malo evropskih projekata koji se bave ovom prekograničnom dimenzijom, kako oni funkcioniraju, dakle gdje su sve izazovi. kao što vidite imam puno pitanja, ali prije svega bih dala mogućnost Europskoj komisiji, odnosno članovima odbora, da nam postave pitanja koliko ih imaju. an die Experten. Hvala lijepa stručnjacima. Ja bih eh, sada evo želi otvoriti e, raspravu kako bi i zastupnici dobili priliku postaviti pitanje koje ćemo prikupiti i onda ćemo dobiti odgovor od samih e, panelista. Um, Ako nema pitanja za sada, dati ću mikrofon gospodinu Fischeru. Mislim da je važno da države, da članovi znaju da u većini zemalja nemamo e, takva privatna istraživanja. Govorimo o zapadnoj Europi. Međutim, ako gledate cijelu Europsku uniju, to se jednostavno ne događa. Ono o čemu je govorio doktor Frumaster je doista nešto neuobičajeno gdje imamo zemlje koje prije nisu ništa činile na ovom području ili barem ne puno toga. Jasno je da ako imate projekt koji je pod potkrovljem Evropske unije je e, vrlo važno i e, dakle nove zemlje kao Hrvatska, Italija ili čak Slovenija, Slovenija su se uključile upravo u projekt zbog toga. To je na njih pozitivno djelovalo činjenica da postoji taj e, projekt na razini Evropske unije. Hvala. Jedno pitanje. Da, hvala što ste mi dali riječ. Danas naravno govorimo o drugom svjetskom ratu. Gospodin Lagodinski govori. E, to je važno povijesno govoreći. Međutim, jesmo li nešto naučili iz drugih e, situacija sličnih? Tranzicijskih e, razdoblja nakon sukoba. Jesmo li nešto naučili? Postoje neke univerzalne lekcije koje nisu samo vezane za Njemačku? Dakle, možemo li nešto čuti od vas? Naravno, jasno nam je da postoje povijesne razlike, e, moralno gledajući postoje razlike, posljedice nisu iste. Hvala. Kako možemo primijeniti e, istraživanje, kako se možemo prilagoditi toj situaciji. Ono što se trenutačno e, događa, moram reći da smo htjeli e, proširiti područje primjene ove direktive o pranju novca, financiranje terorizma i pljačka umjetničkih dijela Sirija, Jemen, Afganistan tamo još uvijek postoje sukobi. To su zemlje koje su na popisu rizičnih zemalja. Ono što je e, zanimljivo to je da možemo e, naravno imati na umu situaciju koja postoji i imamo naravno sve više potražnje u odnosu na kolon... vrijeme doba kolonijalizma i to ćemo uključiti. Hvala. Hvala, naravno. E, trebamo se baviti e, i svim ovim pitanjima, bez obzira na to je li govorimo o Siriji ili o nečemu što je ukradeno prije sto godina. Trebamo jednostavno naći e, povijest predmeta umjetničkog dijela kako bismo ga identificirali. Prošli tjedan e, smo e, otkrili u Briselu e, projekt zbog ovog zbog toga što su postale informacije o podrijetlu. To je ključna riječ. Radi se o projektu o predmetu iz Sirije. Direktiva o pranju novca je također važna, ali to nam neće puno e, toga e, reći, niti puno pomoći. Ono što će sigurno pomoći to je e, prodaja. Dakle, možemo se baviti i ovim problemom. To će nam pomoći u rješavanju cijelog postupka. I definicija je naravno važno pitanje. Kako e, govorimo o tome, e, imamo probleme u odnosu na različite države članice Europskoj uniji gdje se na različiti način stvari definiraju i e, ako nemamo tu dovoljno jasnoće, onda naravno da imamo problem i za one koji traže E, umjetnička djela ili ljudi koji jednostavno posjeduju e, e, umjetničko djelo, a ne znaju kome se obratiti. Dakle, i oni, ni oni nemaju odgovor, ni jedni ni drugi. Ich Hvala bih rad dao riječ. Izvolite. Merci beaucoup, Hvala gospodine predsjedatelju. Evo, čula sam sve ove stručnjake jutros i budući da sam i ja odvjetnica i to e, upravo se bavim restitucijom umjetničkih dijela već 20 godina i e, primijetila sam e, da u jednu ruku jesmo napredovali, a na drugu ruku E, još uvijek nismo dovoljno napredovali. Upravo je pitanje podrijetla često problematično. Nemamo e, adekvatnu obuku za stručnjake što se tiče upravo traženja podrijetla u Francuskoj, na primjer, gdje se još u potpunosti ne primjenjuju načela iz Washingtona, zbog toga što nemamo e, ljude koji su stručni za traženje podrijetla. E, čuli smo u muzeju imamo šest osoba koje se bave tim. E, to je stvarno pravi primjer. Međutim, potrebno je identificirati dijelo, identificirati kojoj obitelji pripada ne bi bilo loše imati centraliziranu bazu podataka, ali e, prije svega trebamo e, znanstveno govoreći razmišljati o podacima koje želimo staviti u te baze podataka. Danas imamo e, baze podataka u kojima nismo, koji nisu ažurirane. Dakle, prvo, prva uloga Europske komisije i to putem financiranja, jer ovdje bi trebalo financirati e, agenciju kao i e, obuku. To je e, upravo u odnosu na ovaj rad o podrijetlu, kako definirati podrijetlo u cijeloj Europi imamo različite podatke, dokumente u arhivama različitih e, država članica Europske unije, postoje arhive i trebamo centralizirati i organizirati taj cijeli posao koji se tiče utvrđivanja podrijetla umjetničkih dijela. To je ono što je danas najurgentnije. Hvala lijepa, gospođo Hešković. Nažalost, sada nam je već vrijeme isteklo za ovaj dio panela. Gospođo Hop, bih želio pitati, želite li kratko sažeti ovaj dio rasprave? Pa evo, kratak sažetak. Mišljen sam da Wesley Fisher je prouzeo riječ malo časa. Možda možemo kazati da Eh, ono što je gospođa Heršković eh, kazala, postaviti pitanje što je vezano uz eh, JRCDP i sam projekt, koje su tvoje očekivanja koja imaš prema Europskoj uniji? questions that Ms imamo važna pitanja koje je spomenuo gospođa Hersković, te bih e, kao prvo odgovorio na vaše pitanje, jer sam pokušao učiniti razliku između budućnosti i prošlosti. Jasno je da bi e, bilo moguće razmisliti o jednom sustavu registracije unutar Europske unije, barem za e, prekograničnu trgovinu i e, transfer. To bi bilo moguće sa novim umjetničkim dijelima, a teže u odnosu na arheološke artefakte ili za e, umjetnička dijela koja su koja potječu iz, e, koja su uz, uzeta 30. i 40. godina. Dakle, trebamo se baviti time odgovorno i e, uključiti u to mrežu koja će uključiti sve e, najvažnije institute za povijest umjetnosti i e, sve muzeje. Naravno, za sada smo govorili o zapadu Europe, to trebamo proširiti što prije na cijelu Europsku uniju i e, moramo biti u svemu tome odgovorni. To znači da treba okupiti sve informacije. To ne znači da netko odlučuje koja informacija dobra ukoliko ne postoje ista mišljenja. Ne, radi se samo o okupljanju za početak, za početak svih mišljenja. Ali e, prvi temelj za to je svakako istraživanje istraživanje točno, ali isto tako i odredba o arhivama i izvorima za arhive. Imamo jako puno korisnih baza podataka, pa i tu trebamo pokušati naći e, e, sve što nam koristi, ali ne smijemo ići od gore prema dolje i reći ovo je istina i ništa drugo. Ono što nam treba to je da kažemo kakvi su povijesni podaci. To je pravi e, način. To je prava metoda. Hvala. Hvala, hvala na ovim doista dobrim doprinosima. Za mene osobno ova tema je vrlo značajna. Ja sam tijekom holovskog Kosta izgubio šest članova obitelji u Auschwitzu su poginuli moji ujaci koji su e, instrumenti koji su imali sa sobom nikad više nisu pronađeni. A i dio moje obitelji koji se želio skloniti u Švicarsku zaustavljen na granici i izuzetno vrijedni instrumenti su im oteti na granici sa Švicarskom bez ikakve prilike da se ikada vrate ti instrumenti. Možete biti sigurni da sam i osobno izuzetno zainteresiran da se ova nepravda koja je počinjena zapravo ispravi na bilo koji način, kako god je to moguće i možete isto tako biti sigurni da ću vas u tome uvijek podupirati. Hvala vam. Hvala svim članovima drugog panela. Sad idemo na treći panel. E, gospodin Rebeti iz e, odbora Đuri će biti predsjedatelj. Hvala vam, dobar dan svima. Doista mi je zadovoljstvo i čast e, moći predsjedati ovim trećim panelom, zato što se približavam e, kraju zajedničkom zaključku. Vidjeli smo ovdje e, zanimljive, dakle, zaključke koje smo dobili od prethodna dva panela. Ali prije nego što pređemo na to, želim reći da mi je dosadašnja rasprava bila izuzetno zanimljiva. Uvjeren sam u važnost i potrebu da se zajednički borimo protiv fenomena, dakle trgovinom, ukradenim dijelima riječ o vrlo rasprostranjenom fenomenu. Jedinstveno tržište umjetnina je za kriminalne organizacije, mafijaške ili ne, jednako isplativ kao što je trgovina drogom, ljudima ili oružjem istraživanja, kazneni progon su zasigurno potrebni i neophodni, ali nisu dovoljni. Kao što je već rečeno, potrebno je zauzeti zajedničko stajalište, potrebno je pronaći pravnu osnovu, zajedničku pravnu osnovu, kada je riječ o primjerice osnivanju agencije, zajedničke baze podataka i tako dalje. Važno je da kada je riječ dakle, svim mogućim aspektima, dakle, koje vidimo ovdje, da se borimo protiv ove vrste kriminaliteta. Kako pronaći, dakle, zajedničku pravnu osnovu? To je tema našeg trećeg panela. Drago mi je što vam mogu predstaviti profesora Guida Carduccija, on predaje pravo u Parizu, on je odvjetnik eh, iz Rima, pravni stručnjak, bavi se međunarodnim porijeklom, dakle umjetničkih predmeta. On je također predsjedao odborom dakle, u UNESCO koji se bavio ovim pitanjem, dakle porijeklo umjetničkih dijela i to je dakle, obuhvatilo suradnju sa 192 države članice. Također se bavio u UNESCO-ovim konvencijama, velik velikim brojem sporazuma koji se tiču umjetničkih dijela. Osim toga predsjedao je međuvladinom konferencijom koja se bavila pitanjem povratom imovine. On je osim toga bio zadužen i za međuinstitucijske sporazume vezane dakle uz primjenu načela tako i vezanih uz e, kulturnu baštinu i predmete koje su se ukrali tijekom drugog svjetskog rata. Osim toga objavio je čitav niz e, knjiga i dokumenata vezanih uz ovu temu. Doista mi je čast e, što mu mogu predati riječ. Profesor Kardučić će potom moderirati druge govornike. I na kraju ću ga zamoliti da zaključi dakle, rad našeg panela. Izvolite, imate riječ. molto, prezidente Roberti, per questa Hvala vam na ovim uvodnim riječima. Ja ću preći na engleski jezik. E, basically, a few Imam nekoliko minuta, pa ću vam se obratiti kao govornik i kao moderator. Dakle, kao govornik, ukratko puno toga imam za reći. Ovdje govorim e, osobno ja sam e, bio imao e, različite funkcije, bio sam odgovoran za sve e, unesco sporazume o kulturnim e, dobrima, e, Haška konvencija i tako dalje. I ja sam bio odgovoran za pregovore oko načela za kulturno-umjetnička dobra ukradena tijekom drugog svjetskog rata i pregovori su trali do 2009. godine u UNESCO-u i govorimo o nacrtima deklaracija, a ne o deklaracijama, jer to još uvijek 2009. nije usvojeno, jer su samo tri države e, se protivile. U to vrijeme je glavni direktor htio postići konsensus drugim riječima da se nitko ne protivi. I dakle, tri države su imale neke rezerve u odnosu na izričaj tako da je nacrt ostao nacrt, nije postao deklaracija. Tako da stvari budu jasne. Radi se o nacrtu deklaracije. Međutim, ti su progovori bili izuzetno zanimljivi s odličnim stručnjacima s kojima smo fantastično surađivali u to vrijeme. Evo ovdje imate jednu od knjiga koju smo u to vrijeme e, izdali. Dakle, odlični stručnjaci i vrlo koristan dokument, tako barem ja mislim. Ali e, pripremio sam jedan dokument. Imate ga tu. Ne mislim da e, mogu ići kroz taj dokument. To je e, dokument e, u dva dijela. Kao prvo, glavne varijable. Dakle, koje su glavne varijable, glavni čimbelici koje treba uzeti u slučaju da EU odluče da počne pregovore o nekom instrumentu. Dakle, imamo činjenicne i pravne varijable. Ja ovdje govorim prvo o pravnim. Prvo, pravna priroda samog instrumenta. E, Jer nam treba materijalno pravo, kao recimo konvencije iz Ženeve ili različite e, uredbe Evropske unije, gdje se kaže koje je primjenjivo pravo i ja mislim da da, jer to je puno lakše e, za pregovarati vrlo konkretno. Ovdje govorimo o vrlo konkretnom pitanju, a to je pitanje umjetničkih dijela koja su ukradena tijekom drugog svjetskog rata, pa mislim da je ovo odličan instrument. Privatno međunarodno pravo to e, je primjenjivo pravo i to bi bio jedan instrument E, tog prava, kao recimo onaj koji, e, e, pravo koje odlučuje koje je primjenjivo pravo u slučaju međunarodnog sklapanja braka. Što se tiče same tehnike, mislim da u Europskoj uniji imamo dakle drugi Rom, Rim 2, Haška konferencija i tako dalje. Ti instrumenti jednostavno nisu E, e, dobri zato što ovdje govorimo o, pljačka, o pljačkanoj imovini, e, ukradenoj imovini i ne radi se o prodaji zbog toga što jednostavno nije došlo do prodaje, tako da ne možemo govoriti o dobroj vjeri. Dakle, Rim 1 i Rim 2, te dvije uredbe nam uopće ne pomažu, nažalost, za razliku od drugih područja prava. E sada, e, pravna priroda tog budućeg e, instrumenta, pravnog instrumenta, jer bi to trebao biti meko e, pravo ili tvrdo pravo, hard ili soft law instrument. Naravno, puno je e, teže e, dogovoriti se e, i pregovarati oko hard law instrumenta nego soft, zbog toga što ima više obaveza, ali naravno takav bi instrument bio puno učinkovit. Imamo čitav niz instrumenta mekog prava, ali na kraju je jako teško to provoditi. Ne znamo ko ih provodi, a zašto treba li ih provoditi ili ne. I treće, hipotetski instrument. Jer bismo ovdje trebali govoriti samo o drugom svjetskom ratu? Ja jednostavno ne vidim kako bismo mogli otići dalje od toga, ali dobro, to je moje mišljenje. I isto, e, trebamo li govoriti samo o predmetima koji su nacisti, E, opljačkali tijekom drugog svjetskog rata ili trebamo govoriti o bilo e, kojem kulturnom dobru, bilo kojoj kulturnoj imovini, predmetu koji je ukraden, opljačkan tijekom drugog svjetskog rata. To uopće nije ista stvar. To su mnogi drugi stručnjaci već naglasili. Nije ovdje riječ samo o Njemačkoj. Najviše tu govorimo naravno o Njemačkoj, ali nije tu Njemačka jedina. Tako da imamo i sad tu e, to pitanje, tu varijablu koju trebamo definirati. A budući da smo ovdje došli kao stručnjaci, zahvaljujem što ste me pozvali. E, oprostite, nisam se zahvalio na početku, meni je stvarno veliko zadovoljstvo što sam tu. Dakle, e, mi smo, zašto smo mi ovdje? Kako bismo dali naše mišljenje, naše mišljenje o tome što se od nas traži u budućnosti, što trebamo učiniti. To sam e, pokušao učiniti upravo s ovim e, dokumentom. Evo, ako odete malo niže dolje u dokumentu, doćete do ovog dijela gdje govorimo o ovom e, hipotetskom e, nacrtu e, instrumenta u odnosu na opljačkana dijela tijekom drugog svjetskog rata i uzeo sam se slobodu kako bi vam pomogao u vašem radu i nadam se da vam stvarno pomažem. Dakle, kako biste nadogradili posao obavljen do sada, naravno ja sam za to stručnjak, ali imamo tu čitav niz dokumenata koje već postoje, koje vlada jako dobro poznaju, uglavnom većina vlada ih poznaju, dakle možemo neke e, odredbe e, već e, nadograditi, recimo konvenciju o ukradenim predmetima iz 95. Imamo neke druge odredbe. Dakle, UNES, nacrte unesco deklaracije o principima koja su vezana za kulturne predmete koji su premješteni vezano za drugi svjetski rat. E, zašto? Zato što je to jednostavno najbolje e, povezano s ovim, e, s ovim pitanjem. Ova druga konvencija nije po vremenu vezana za ovo što nas zanima. Dobro, nemamo sada vremena pogledati sve ove odredbe, ali područje primjene. Prvi članak e, treba nam informirano područje primjene, jer ako to ne učinimo, onda ne znamo o kakvim kulturnim e, predmetima govorimo. A onda, naravno, pozvao bih vas na članak 1 UNESCO-ove konvencije, zbog toga što je to jedan instrument koji je uvelike ratificiran mnogo zemalja država e, u cijelom svijetu znaju o čemu se radi. Drugo, Članak 2. Uniformizirana e, i usklađena definicija pljačkanja. Morate znati što to znači e, pljačkanje jer u nekim zemljama ćete dobiti povrat predmeta zbog toga e, što imate istu definiciju ove riječi pljačkanja, a druge neće vratiti zbog toga što jednostavno ne definiraju pljačku na isti način. A članak tri... Dakle, tu su odgovornosti odgovorne države. Neću sada u nedogled o tome. Članak 4 e, obveze države u kojoj se nalaze danas e, e, to, to dijelo. Dakle, ako mjesto pljačke i mjesto gdje se sada nalazi predmet, nemamo iste obaveze. I tu govorimo o članku 3 i 4. Naravno, članak 5. Provedba E, u slučaju kada vraćanja predmeta onda treba uz to dati svu potrebnu dokumentaciju. Važan članak, članak 6 i isključivanje ratne odštete. Ne smijemo zaboraviti e, tu instituciju međunarodnog javnog prava e, ratne odštete. E, to je jednostavno isključeno, to se ne odnosi na kulturne predmete. I sada članak 7 e, obveza vraćanja, dakle to proizlazi iz e, UNIDROA konvencije gdje se kaže shell, shell, vrema, shell return. Drugim riječima imate tu obvezu da vratite taj predmet, to je pravna obveza i to uopće nije upitno ako ste u posjedu opljačkanog predmeta. E sada, due diligence, jako važno, nećemo sada ponoviti sve što smo rekli o tome, puno smo o tome govorili. E, ovdje sam posudio ono što mislim da je najbolja odredba due diligence i dolazi iz e, UNIDROA e, konvencije. I ovdje imate definiciju, dakle osoba koja mora vratiti predmet će za to imati pravo na razumnu kompenzaciju, ali samo ako on nije znao, niti je imao razlika da zna da se radi o opljačkanom e, predmetu i e, da je kada je e, kupio predmet, napravio sve moguće provjere, onaj due diligence koji imamo sada tu u članku 2 gdje se točno kaže što je to. Dakle, ovdje imate eh, sve informacije, eh, tko, je prodao eh, predmet, koja je cijena, je li vlasnik napravio provjere u registru kulturnih dobara, ili poduzeo bilo koje druge mjere koje trebao poduzeti u ovakvim okolnostima. Radi se o vrlo zahtjevnim provjerama ako bi se one primjenjivale i e, to će sigurno unaprijediti tržište. Puno govornika je govorilo e, o tome. I sada posljednje važno pitanje, ograničenje u vremenu. Znamo da je to važno u vrijeme mira zastara. E, a ako budemo to imali za vrijeme rata, onda je to još važnije tijekom razgovora s UNESCO-om e, imali smo radikalno stajalište jer je pljačke do kojih je došlo za vrijeme drugog svjetskog rata su isto tako bile radikalne prirode pa zbog toga tu jednostavno nema zastare. E, to imate su s umjetničkim dijelima e, zastara postoje li samo od trenutka kada je pronađeno dijelo. Dakle, ako govorimo o tri godine, e, zastari od tri godine, to nisu tri godine nakon 1942. već od trenutka kada je identificiran e, predmet, nalazi se recimo u e, Varšavi i vlasnik je XY. I tu imamo tri godine. Međutim, u vrijeme pregovora za UNESCO nije bilo nikakve, nikakvog vremenskog ograničenja, dakle nikakve zastare. Sve ovo e, je naravno među dokumentima. To je jedan prijedlog i nacrt koji je podložen diskusiji. A sada prelazim na svoju ulogu moderatora u ovom panelu. Pa e, ću e, vam predstaviti govornike, dati ću im riječ. Doktor Johannes Natan E, Nathan Fine Art, Berlin, Cirih, arbitracija i kompenzacija za tražitelje i vlasnike preko Međunarodnog fonda. E, Zatim, nažalost, gospođa Agnes Perestegi nije s nama, nažalost, ona bi inače sjedila na ljevoj strani od mene i govorila bi o kriterija da je, u kriterijima za registraciju i definiciju izraza pljačka. A sada druga osoba, gospodin Leonard Weindinger, austrijska, e, austrijsko povjerenstvo, za traženje podrijetla. Zatim gospodin e, doktor Majke Hopp, razvoj, povezivanje i profesionalizacija traženja podrijetla i e, naravno gospođa Evelyn Kampfens koja je bila glavni tajnik e, odbora za restituciju nizozemske e, za dijela vezana za holokaust. Ona ima doktorat iz Goethe instituta te Leiden sveučilišta i govorit će o standardima za e, potrebne korake e, te o kreaciji Europske agencije za opljačkana djela. Zamolio bih e, naše goste da govore najviše pet minuta, sve kako bismo kasnije mogli dati mogućnost zastupnicima da postave pitanja. Hvala vam lijepa na pozivu koji ste mi uputili i što mogu se obratiti ovom skupu. Mislim sam čitav eh, niz eh, razmjena gledišta ovog jutra i puno toga je zapravo već postignuto do ovog trenutka. Međutim, Najveći oni koji su uzeli riječ eh, će zaključiti da čitav niz pitanja koje se sad pojavljuju na e, zapravo ne može u cijelosti odgovoriti na sve izazove koje su pred nama. Javni muzeji jednog savezne pokrajine Norveg u Njemačkoj pokazali su da ti muzeji još uvijek ima oko jedan milijun predmeta čija pravnjencija još nije istražena, a neki nisu čak ni ušli u inventar. Standardi koje se zakonite tražitelji obraćaju iz različitih zemalja u, moraju se obuhvatiti, a pitanje je hoće li se riješiti. U ovoj nezavidnoj situaciji ja sam ponudio jednu alternativnu schemu tijekom Londonske konferencije u godini 2017. godini. Zapravo sam pozvao na uvođenje jednog e, e, obveznog registriranja e, kulturnih dobara, a koje bi zapravo omogućio i dakle, iskazivanje vlasništva i zakonitih osnova i to je jedan prijedlog koji je isto tako objavljen u časopisu Art, Antiquity and Law. Slično kao i kod osiguranja vozila ili zdravstvenog osiguranja, bila bi obvezna registracija koja bi išla uz naknadu, a što bi vrijedilo za sva kulturna dobra i iznad, nekog, iznad neke razine, iznad nekog praga, bilo da je riječ o javnim ili privatnim kolekcijama ili koje se trguje. S obzirom na krađu i pljačku koje se provodile na kontroliranom teritoriju od strane njemačkih e, snaga od 1933. do 1945. godine, ovaj međunarodni fond bi trebao se baviti svim zakonitim e, traženjima za povrat u svim e, geografskim područjima koje su bile obuhvaćena. Međutim, ovakva schema bi se odnosila samo na one razdoblja koje su davno prošla, a koje su isto tako moguća kroz same zakonodavne postupke i koji trebaju isto tako imati i uzeti obzir. Ova naknada koju sam spominjao bi bila jedna fiksna naknada koja bi bio dio samog e, same vrijednosti kulturnog dobra oko jedne desetine postotka, a što bi išao u jedan međunarodni e, fond, e, odnosno međunarodni fond za kulturna dobra, to bi ušlo u jednu središnju bazu podataka za potrebe istraživanja, za isto tako i rješavanje spornih situacija, te isto tako kompenzacije samih e, žrtava ili njihovih nasljednika. Informacije koje bi se kroz registraciju prikupljale uključivale bi i osnovne tehničke podatke, e, sve poznate informacije o povijesti vlasništva, bibliografiju, fotografije, informacije koje se zapravo već danas bude e, potpuno besplatno u e, javnim registrima e, i isto tako i katalozima uz same izložbe. Same registracije i registracijski brojevi bili bi obuhvaćeni u tom svjetskoj bazi podataka koje bi e, institucija CPF administrirala, a isto tako i brinula se o tome da se i tijekom e, istraživanja e, provenjencije ovi podaci uzmu u obzir. U slučaju bilo kakvih sporova oko nekih posebnih objekata svakako bi se kontaktirali i sadašnji vlasnici. Jako važno bi da u slučaju spornih situacija da se upravo upravo kroz specializirane panele, kao što je isto tako i sadašnja komisija koja o takvim slučajevima odlučuje u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Svaki slučaj treba zasebno analizirati. Ovaj panel bi uh, o tome hoće li to biti kroz kompenzaciju iz fonda ili kroz restituciju. Ako je riječ o restituciji, dakle sam e, posjednik i vlasnik e, u dobroj vjeri bi dobio sukladnu kompenzaciju iz samog fonda bilo da je riječ o javnom ili privatnom e, vlasniku. Dakle, na taj način bi se moglo riješiti mnoge sporne situacije kada je riječ o opljačkanoj umjetnosti. time bi smo stvorili jedan međunarodni standard koji bi omogućio sigurni i učinkovit postupak u slučaju povrata ukradene imovine. A isto tako registracija i e, uključivanje ove vrlo umjerene naknade koja bi dala zakonsku osnovu i samim nadležnim institucijama koje treba odlučivati o e, vlasništvu i koje isto tako treba e, utvrditi kompenzaciju sadašnjim e, korisnicima i vlasnicima gdje god je to potrebno. Hvala lijepo. Sada bih e, riječ dao Leonard Weidingeru. Izvolite. Evo, ako samo mogu vas zamoliti da pokrenete moju prezentaciju sa slajdovima. Hmm? I think it's better to start. Započet ću. Sada se e, osvrnimo na istraživanje u području provenjencije koje je zapravo postala znanstvena disciplina, konkretno e, dakle provenjencije koje su e, tiču samih prisilnih predaja i prodaje. To je upravo element eh, koji se spomenje da istraživanje u području provenencije koje je omogućilo u Austriji provođenje ovakvih postupaka za provenenciju i istraživanje provenencije to je samo djelomice slučaj. Austrijski savezni muzeji nisu sami zaduženi za istraživanje u području provenencije, to pitanje, odnosno e, to oblježe samoj komisiji koje obuhvaća istraživače, koje koordinira sam postupak komisija za istraživanje provenijencije 1989. godine, deset mjeseci prije samih načela u Washingtonu kada su usvojeni i prije no što je stupio na snagu sam zakon u Austriji. Do sada istraživači su uputili 400 dosjea samoj komisiji 360 eh, mišljenja koji su doveli do eh, rezultata samog eh, savjetodavnog tijela. Jako važne su sljedeće točke kako bi institucija mogla se baviti istraživanjem provenijencije. Prvo, sam zahtjev e, za istraživanje mora biti jasno definiran u svom kontekstu. Projekt e, može biti zasnovan samo na temelju jasne analize i samih e, objekata koje se analiziraju, a zajednički djeluju i odgovorni i isto tako stručnjaci u području istraživanja provenjencije. Strukturne financijske komponente moraju biti ispunjene i to na drugočim osnovama. Dugoročno ne znači samo na razdoblje od dvije, tri godine, već i duže ukoliko je potrebno za svaki pojedini slučaj uložiti više vremena. Moramo imati i kadrovski kontinuitet temeljito obrazovanje je važno, međutim jednako tako važno jest i stjecanje stručnih vještina i znanja kako bismo mogli imati e, istraživanje u području Jako je važno da e, se izgradi povjerenje u institucijama, a za što je potrebno pak e, ovo spomenuto vrijeme. Rezultati se moraju dokumentirati, to je vrlo važno s obzirom na posao koji teče kroz čitav niz godina, već 15 godina istražujem e, prominenciju u muzeju za primjenjenu umjetnost e, u Beću. Nekoliko slučajeva sam obrađivao i kroz čitav niz godina. Dakle, dobra dokumentiranost je i ujedno e, važno jamstvo da se arhiviraju sami rezultati kako bi bili na raspolaganju i, i, i u idućim etapama istraživanja. Istraživanje u području mora biti i proaktivno i sustavno. svi objekti jednak, jedne kolekcije moraju se inventarizirati i koji su nastali prije svibnja 1945. godine, a da zato ne trebamo imati potice izvana. Moramo odmah reagirati ukoliko je muzej dobio zahtjev za restitucijom tada je to nužno potrebno odmah, ali to treba biti samo izuzetak od pravila. Tko će se brinuti o samom slučaju u pojedinim koracima? Dakle, Jasno se ti koraci moraju definirati, odgovornosti moraju biti jasno raspodijeljene, Prvo, istraživanje područja prominencije zadužena je za istraživanje i rezultati istraživanja se obuhvaćaju u jednom spisu. Drugo, ukoliko je taj spis dovršen, mora proći i kroz jednu znanstvenu redakciju i isto tako aktualizirati sve potrebne podatke. Treće, e, sam e, povijesne okolnosti mora biti procjenjeno od strane gremija ako je riječ o, e, riječ o prisilnoj prodaji tijekom nacističkog režima kada su moguće uzeti obzir i određene restitucije koje su se dogodile nakon drugog svjetskog rata, koje su povijesne okolnosti, a E, tijelo u Austriji koji daje takve preporuke ministarstvu u Austriji, pet predstavnika iz ministarstva i dva stručnjaka koji se nalaze u ovom savjetu i njihove preporuke se mogu vidjeti i na web stranici. Međutim, takav gremij bi mogao biti sastavljen od samo od stručnjaka, u svakom slučaju odluka o tome je li riječ e, o, oduzimanju i pljački tijekom natječkog razdoblja svakako treba zasebno e, analizirati analizirati. Nasljednici se moraju također utvrditi, to nije zadatak istraživanja provencija, ali mora, može dati jasne, nedvosmislene podatke o nasljeđivanju. Vlasnik objekta će mm, odlučiti hoće li e, slijediti preporuku, e, treba svakako imati na umu postizanje pravednog i pravičnog rješenja. Ukoliko imamo dokumentaciju svim ovim koracima, ukoliko imamo transparentnost, to će omogućiti da sami postavitelji zahtjeva za povratom prema instituciji, a i samom vlasniku, te isto tako istraživačima u području provenencije, dati sigurnost u njihovom radu i doprinosu. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala gospodine Weidingen, profesor, profesor Majke Hop, izvolite. Hvala lijepo. Što vam je što vam od potpredsjednici odboru, ja se znači, želim zahvaliti na isto tako zahvaliti što smijem uzeti riječ u ime istraživače. Istraživanje područja Venecije, jest neposredna, ima potencijal ne samo da se objekti vrate u prošlost i to obiteljima, kulturama i društvima, da ih se poveže i to preko granično je moguće i upravo zbog medijskog i političkog interesa vrlo često se zaboravlja da istraživanje u provenencije jest jedna e, jako mlada znanost koja se bavi e, dakle dakle teškim e, dakle krađama, masakru dakle, i holokaustom u novije vrijeme. Potrebni su solidno poznavanje mehanizama, te isto tako nezakonito oduzimanje e, kulturnih dopara. to je potrebno izuzetno visoka mjera stručnog znanja vezano uz povijesne okolnosti, vojne okolnosti, kulturno-političke, koje omogućuje isto tako i e, razvoj e, tržišnih gospodarenja ovim segmentima, te isto tako i restauratorskim pitanjima. Samo da navedem neke od ključnih elemenata. Istovremeno je važno da imamo i struč utemeljenje metodologije, strategija koja će osuvremeniti digitalne infrastrukture u području razvoja, a prije svega e, fale i međunarodni programe koji bi dali e, pravnu sigurnost. Dimenzije e, otimanja plačke ne možemo obuhvatiti u svojoj cijelosti zato što su tragovi zameteni, a isto tako i društvo nakon drugog svjetskog rata sve skupa uspjela dobro zakamuflirati. I zbog toga moramo pristupiti na međunarodnoj razini razini. E, naš radni krug za istraživanje provenencija e, dakle, okuplja 320 međunarodnih stručnjaka iz muzeja, biblioteka, arhiva, koja isto tako prati e, sve ono što je obuhvaćeno nacističkim režimom, te isto tako okupiran područjima, te isto tako i Njemačke demokratske republike. To je jedinstvena udruga u svom pogledu. Ona je volonterska u svom karakteru, što nas dovodi pred nove izazove, naši članovi još uvijek su vezani u same projekte koje imaju stotine i tisuće objekata koje moraju analizirati. Neovisno društvo koje jesmo e, povodom prvog dana za istraživanje provenencije, e, mi smo proveli jedno istraživanje koje je pokazalo i ukazalo na strukturne deficite e, koje imamo. To je kratkoročno planiranje projekata sa ograničenim ugovornim razdobljem, a zapravo stoji nasuprot transparentiranom dokumentiranju samih istraživanja već radnji. Osim toga, e, ovisnost o e, poticajima koje dobivamo kroz Deutsche Centrum für Kulturverluste u Magdeburgu, a koji je zapravo zadužen za međunarodne projekte. Vašingtonska izjava iz 1998. godine u europskim zemljama je dovela do važnih inicijativa koje su započete, međutim nisu se uskladile na međunarodnoj razini E, i isto tako kad je reč o takozvanom restitucijskom maratonu, s time nemamo nikakva pravnu sigurnost, još uvijek se moramo zasnivati na definicijama i isto tako se osvrnuti na e, pravo, okupacijeno pravo saveznika. To nije samo opterećenje, već je to isto tako i izazov za e, sve koji su preživjeli njihove obitelji. Ovaj projekt u Europi koji je potpuno netransparentan, zasnovan na znanstvenim silosima na bazi nejedinstvenih jedinstvenih, sadržajnih, semantičkih i tehnoloških standarda, a koje ovise o dotičnoj nacionalnoj politici. Stoga očekujem da naši stručnjaci budu uključeni kada e, se bude govorilo o osnovama standarda. Treba nam e, priznavanje naših e, istraživačkih radnje na međunarodnoj razini, trebamo isto tako suzbijanje svih rezervi kada je riječ o podacima osoba i arhivima treba nam isto tako razina upoznavanja Evropske unije o definicijama kroz smjernice treba nam pravna utemeljenosti našeg rada i jedinstvena terminologija. Trebamo isto tako standarde koje će biti e, transgranične kada je riječ o dokumentiranju i trebaju nam centralni e, infrastrukture za istraživanje. Trebaju nam dakle e, sponzorstva za nadregionalne istraživačke aktivnosti i održive modele istraživanja. Međunarodne ustanove u području istraživanja koje se bave dokumentacijskim standardima, terminologijama i strategijama za transfer na međunarodnoj razini. Moramo zajednički raditi na učinkovitom e, kad je reč o pravičnom i pravednom e, istraživanju u području provenijencije, a to smo dužni svim žrtvama. Hvala vam lijepa. Sada bih e, riječ dao gospođi Evelyn Kampfens. Dakle, ja sam zadnja govornice. Govorit ću o potrebi dakle, osnivanja Europske agencije koja bi se trebala baviti poslom koordinacije i promocije standardizacije. Dakle, također valja osigurati jasne standarde i neutralne postupke. Danas smo čuli zazivanje istraživanja porijekla, korisničkih baza, sustav osiguranja te potrebnih standarda vezanih uz dubinsku analizu. To su sve važne mjere kojima se želi poboljšati transparentnost i omogućiti postavljanje zahtjeva za povratom. Mene zanima tko će urediti te standarde i što će se dogoditi sa tražiteljima. Vjerujem da sve mjere koje se donesu trebaju biti popraćene smjernicama o tome što se može, a što se ne može prodavati, odnosno njime trgovati. Danas eh, imamo na dijelu kaos. Govori se da sektor ne poštuje pravila, a pravila ne poštuju. Što je to točno eh, nezakonita pljačka? Što je to pravedno i pravično rješenje? Što je sa dakle, kako ćemo se odnositi prema imovini koju su oteli nacisti, ali to također, imamo također i druge kategorije opljačkanih predmeta. Imamo paradoks da se, sa ukradenim predmetom može zakonito trgovati, jer se zasigurno neke nove zakonske odredbe neće retroaktivno primjenjivati. Dakle, no eventualna nova regulativa će se baviti budućim gubicima. Situacija jest složena i rješenja se trebaju pronaći, ali trebaju se pronaći rješenja i za o, o stare slučajeve. Prisjetimo se najpoznatijeg slučaja u ovom području, riječ je o hollywoodskoj produkciji The Woman in Gold. Priča se bavi e, pravnom bitkom gospođe Marije Altman koja je bila nasljednica obitelji Bloch Bauer koja je u svom vlasništvu imala Klimtove slike. One su bile zaštićene kao austrijsko nacionalno blago, međutim nakon godina sporenja ove slike su vraćene gospođi Altman nakon što je se ovdje uključio američki vrhovni sud i koji je proglasio da je riječ o njihovoj jurisdikciji, riječ o ljudskim pravima, o zaštiti ljudskim pravima. I sada vidimo sve veći broj takozvanih tipičnih europskih slučajeva koji završavaju na američkim sudovima. Dakle, to bi se moglo, <laughs> moglo bi se za ovaj slučaj reći da je pobjeda za ljudska prava i poraz evropskog pristupa. Kao evropljanka, to me dovodi u neugodnu situaciju. Ne možemo li mi urediti e, pravne postupke koji će biti neutralni, i transparentni, bez obzira na naše različite pravne sustave? Pet zemalja je dogovorilo dakle, određene pravne postupke koje valja primijeniti u ovim slučajevima. Međutim, njihovo područje primjene je ograničeno. Riječ je često o javnim e, kolekcijama. Imamo dakle različitu pozadinu dijela o kojima govorimo. Također e, slučajevi koje do sad imamo ne pokazuju jedan jasan smjer u kojem bi trebalo ići. Ukoliko vjerujemo da je ovo pitanje za pravni sustav, kako to da nemamo smjernice? Radimo u ovom području već više od 20 godina i smatram da je potrebno ovdje zauzeti jedan, jedan pragmatični stav. Svaki e, slučaj se razlikuje od prethodnog. Ono što možemo učiniti jest stvoriti jedno neutralno neutralno, neutralni okoliš. Dakle, trebali bismo istraživati provenjenciju, dakle imati jedan centralni registar, te također sustav dubinskih analiza jedna od ovih zadaća bi po meni trebalo također biti stvaranje pristupačnih i neutralnih e, postupaka povrata. To znači jedan jednostavni format za rješavanje sporova gdje će stranke odabrati arbitra, posrednika iz grupe stručnjaka i onda će zajedno odabrati predsjednika arbitraže. 2003. Europski parlament tražio stvaranje tijela koje će se baviti koordinacijom ovih e, sporova. 2012. je gospodin e, profesor Norman Palmer također elaborirao ideju da se zato utvrdi dakle zasebno tijelo. Ja se s njime slažem i razrađivala sam mogućnost stvaranja tog tijela. I ukratko, e, Ovi slučajevi se ne bave isključivo ukradenim predmetima. Radi se o nasljeđu koji pripada određenim obiteljima. Također je to pitanje kulturnog identiteta. I zato je ovo nešto što se tiče temeljnih ljudskih prava i zaštite nasljeđa. I ovdje Evropska unija može djelovati. To bi nam također omogućilo donošenje pravednijih rješenja. Dakle, ovdje se to implicira kooperativna i kreativna rješenja koja bi trebalo preferirati umjesto trenutne igrenute sume koje imamo na terenu. I kada smo potpisali načela iz Washingtona, obećali smo e, žrtvama pljačke da ćemo za njih osmisliti pravedna rješenja. Budući da je riječ o javnoj zadaći i da su ovi porovi nešto što će sigurno u budućnosti rasti, smatram da se mora osnovati odgovarajuća Evropska agencija s tim u vezi. Hvala lijepo. Hvala vam. Evo sada bih otvorio raspravu, pozvao bih zastupnike koji žele postaviti pitanja da to učine i potom će profesor Karduć odlučiti hoće li on odlučiti ili će dati riječ drugim govornicima. Izvolite. Kolega eh, Lebreton. Zastupnik Lebreton. Prego. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedatelje i hvala svim govornicima koje smo čuli. Puno toga smo naučili puno brojki, puno podataka, ali i puno prijedloga. Pa imam dva pitanja za dva govornika. Gospođa Kamfen koja predlaže jednu europsku agenciju. Jasno mi je da moramo biti učinkoviti u restituciji ukradenih umjetničkih dijela, rekli smo 600 tisuća dijela i treba vratiti e, veliki dio toga. Ali nam zaista za to treba Europska e, agencija. Puno, e, puno puta idemo prema tom rješenju. Europska agencija koja će riješiti problem. Jer ovdje se radi o vrlo konkretnom i preciznom problemu. doista treba Europska agencija za to Zar nam ne bi bila dovoljna jedna agencija za suradnju među evropskim zemljama? Moram reći da me stvarno, e, da sam zastrašen tim mnogobrojnim evropskim agencijama koje se sada nude. Drugo pitanje za gospodina Karnučija koji e, predlaže jedan evropski zakonodavni tekst kako bismo to regulirali. Pitam se ne idete li vi e, malo predaleko? Neki detalji su stvarno nevjerojatni. Govorite o restituciji, čak i ako e, je osoba koja, ako je vlasnik djelovao u dobroj vjeri. Zar ne bismo trebali drugčije postupiti i tražiti da se recimo E, povrati novac, e, e, odnosno odšteti osoba ili obitelj koja je opljačkana. Jer naravno imamo tu opljačkanu osobu, obitelj, ali na drugu stranu imamo vlasnika koji u dobroj vjeri nešto kupio. On nije ni za što tu kriv. I kažete da ne želite zastaru, nikakvu zastaru. Ja sam profesor prava i moram reći da e, mi je me je uvijek strah kada se predlaže e, da e, ne postoji zastara, jer zastara postoji s pravim razlogom. Ona postoji kako bismo imali pravnu sigurnost. Ona jamči pravnu sigurnost. Tako da mi se čini da ste malo radikalni u vašem prijedlogu i to me malo brine. Možda vas nisam dobro razumio. gdje da počnem ili ćete vi početi? Izvolite. Hvala vam na pitanju. Dakle, zašto se to već uh, ne događa još od kad smo dobili načela iz Washingtona, dakle ove jedinstvene standarde. To se tiče i jedinstvenog tržišta. A ono što sad vidimo jest da se u nekoliko zemalja e, Dakle, primjerice kad vezano uz dijela iz iste kolekcije situacija rješava na različit način. To je zato što nema jedinstvenog standarda. Pitanje vezano uz agenciju. Da, jasno mi je Ali kada bi Evropska unija ovdje odlučila dakle, uvođenju standarda dubinske analize, donijela mjere kako je danas istaknuto, to je važno dakle, za cijelo tržište, za transparentnost. Dakle, to se traži u obliku rezolucije. Međutim, ovdje govorimo o složenoj situaciji jer bi to značilo zabradu, zabranu trgovanja, dakle, dijelima sumnjivog porijekla. I tu vam je potrebno onda uvesti određeni sustav. Mislim da je pred nama dosta posla, a po meni je to najbolje urediti na evropskoj razini. Je passe au français. Hvala, hvala na tom pitanju. Prvo, ne predlažem pravni tekst. Ja sam podastrijeo odboru e, džuri, jedan nacrt teksta. To je početak, radni dokument. I e, ovdje predlažem odredbe koje su već bile predmetom pregovora od strane država. Radi se o normativnom instrumentu, pa je normalno da idemo preko e, i da govorimo o pregovorima na razini država razumijem eh, vašu zabrinutost. Vi ste profesor prava. Dakle, zašto bismo trebali imati obvezu restitucije vlasnika iako je on vlasnik u dobroj vjeri? Čak i uz dobru vjeru u francuskom pravu ako je riječ o e, krađi ili sustavnoj pljački kao onakva e, koju smo imali u drugom svjetskom ratu, u slučaju krađe imate pravo djelovati u roku od tri godine. Možete tražiti restituciju. A druga stvar – ako i zaboravimo e, građansko pravo svake zemlje i ako želimo uniformizirati e, privatno građansko pravo, to je već učinio 1995. E, godine. Ja sam pregovarao konvenciju UNIDRO i rješenje upravo ono koje nudim u mom prijedlogu. Članak 3 E, iz konvencije jednostavno treba vratiti kulturno-umjetničke predmete koji su ukradeni. Ako je vlasnik e, reagirao i kupio e, u dobroj vjeri, dobit će odštetu za to. Ako nije toga bilo, jednostavno neće dobiti niti to. Drugo pitanje, pitanje zastare. Svi se slažemo da postoji zastara kako bismo imali pravnu sigurnost za sve, za sve građane. Tu nema nikakve sumnje. Međutim, ovdje se radi o jednoj izvanrednoj situaciji. Ne pokušavam ovdje propagirati bilo šta, zastupati bilo čije interese. Pokušavam biti neutralan. Radi se o izvanrednoj situaciji imamo vrlo konkretno pitanje i zbog toga moramo imati vrlo preciznu definiciju te pljačke, looting. E, što se tiče evropskih jedne djelovanja na europskoj razini, to je moguće samo ako precizno definiramo svi zajedno taj e, izraz pljačka looting. I onda imamo dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da uopće ne postoji zastara. Većina država e, UNESCO su prihvatila e, to 192 vlada 192 e, vlade su glasale u tom smjeru. Nisu htjele zastaru, nikakvu zastaru. U konvenciji E, koja je manje e, ekstremna i dalje imamo zastaru od tri godine. Ali ne od kad je došlo do pljačke kao u francuskom zakonu, već od trenutka kada je identificiran aktuelni vlasnik ili od trenutka kada je identificiran trenutačni vlasnik. Tek od tada ide ta zastara, rok zastara od tri godine. Dakle, u sistemu UNIDROA imamo ipak ovaj maksimum od 50 godina. To sam vas htjela podsjetiti. Imamo još e, jedan odgovor. Gospodina Fortemajera, evo izvolite. Um, I'd like to answer the question you brought up. Do we need an agency, European... E, ja ću ovdje odgovoriti. Vi ste spominjali e, od osnivanje agencije. Imamo Europol, imamo Europsku svemirsku agenciju. Može li ova agencija naštetiti? Zašto ne? Pa zašto onda to ne pokušati? Moramo tu pokrenuti stvari. I neću sad dolaziti u to kako će se to osnovati, ali moramo ponovno ispregovarati temeljna pitanja vezana uz ovo problem. Ako je to oko rješenja osnivanja agencije, zašto to ne pokušati? Dakle, to mogu biti neki organizirani napor i ne, zanima me na koji način će se to obilježiti. Možemo zaključiti. Dobro. Imamo minutu da zaključimo rad ovog panela. Dobili smo jedan niz smjernica, jednu pravnu osnovu, dakle za, da se nastavi rad na ovom pitanju. I sada neću biti neutralan kao predsjedatelj, ja ću odmah reći da sam za osnivanje jedne ad hoc agencije. To što ih ima puno, to je stvarnost, ali sada govorimo o ovoj jednoj koja bi nam trebala omogućiti ispunjenje cilja koji smo si zadali. Zastara ona je vezana uz protek vremena, dakle presumpcija koja se temelji na proteku e, vremena. Dakle. Međutim, kad bi agencija funkcionirala kao, kroz svoju ulogu koordinatora, dakle osnivanja korisničkih baza, potom tu povjerenje europskih institucija koje bi imala, mogla bi istraživati, dakle, provenjenciju dobara i to činiti na brz način. Dakle, onda ne bismo uopće trebali spominjati zastaru zato što bismo već u startu osigurali provjeru porijekla imovine. Moramo završiti s radom. Hvala svima, želim vam svima ugodan nastavak radnog dana. Thank you very much indeed for your... Hvala vam lijepa na vašoj nazočnosti. Želim se tako zahvaliti supredsjediteljima i svim govornicima koji su uzeli riječ i gospodinu Pavlu Svobodi koji je započeo Ovaj, ovu inicijativu i koji nam se obrati početkom našeg sastanka. Vjerujem da je to interesantno za sve zastupnike koji su bili nazočni. Imamo jedan kutak za medije i želim vas pozvati prije svega moderatore koji su bili moderatori na panelima ne znam hoće li biti stotine novinara, ali bilo bi zaista jako lijepo ako nam se možete pridružiti. Nakon toga imamo ručak, nakon sastanka, dozvolite da provjerim gdje će se održati, dakle u restoranu za zastupnike. Nadam se da ću vas kasnije vidjeti. Hvala još jednom na vašem vremenu i Otpor za pravna pitanja će pažljivo razmotriti sve što ste kazali i vidjeti što se konstruktivno može učiniti po tom pitanju u Europskom parlamentu.